So, ich würde jetzt unsere Nachmittags Evo, ja ću sada otvoriti naše poslijepodnevni e, sastanak. Nastavljamo s dnevnim redom. Točka sedma. Riječ je o financijskoj disciplini od financijske godine 2021 i uredbi broj 1307 iz 2013 koja se odnosi na fleksibilnost između stupava u odnosu na kalendarsku godinu 2020. To je jedan vrlo tehničko izvješće zbog čega su koordinatori došli do odluke da tu nećemo sada postupati uobičajeno ono po sistemu izvjestitelja koji nam daje po našoj proceduri to predstavlja, a izvjestitelj sam apropo ja, pa smo dogovorili da ja mislim naime vi imate nacrt tog izvještaja koji sam vam ja dostavio 29.11. svima i onda sam unutra predložio da ne nikakve izmjene ne unosimo u tekst komisije i općenito smo se na sastanku koordinatora odlučili da idemo na jedan potpuno pojednostavljeni postupak, da ubrzamo situaciju jer je vrlo bitno da to ide brzo i da se može fleksibilnost onda primjenjivati između stupova među zemljama članicama i za godinu 2020. A od 2021. znamo tu već dolazi onda i novi financijski okvir. A dakle, naš prijedlog bi bio da sad idemo ovim najjednostavnijim ubrzanim postupkom i bilo bi mi jako drago kad bi se i vi s tim složili. Dakle, da nemamo nikakvih amandmana i da koristimo ovaj simplificiran, pojednostavljeni, ubrzani postupak kako bi to zaključili. Ja sam, a mogu vam to isto tako reći, od vijeća dobio informaciju da ako, kad bi mi tako postupili, ubrzano bez amandmana, onda bi vijeće odma isto e, usvojilo komisijin prijedlog, dakle postupilo isto koji mi, onda bi stvar bila gotova odma, e, tako rekuć, za nekoliko dana. Ali onda idemo na izvjestitelje u sjeni. Prvo ima kolegica Katajna riječ da čujemo njihove prijedloge. Izvolite. Hvala. Ja bih podržala ovo što ste vi rekli. Mislim da tu moramo jednostavno postupati ubrzano, pojednostavljeno je pitanje vrlo tehničke prirodi, a hitno je. A osim toga bih htjela još nešto reći kao izvjestiteljica o prijelaznoj uredbi. Imat ćemo vremena da pregledamo glavni dosje ovog proljeća. To je isto tako vrlo tehničko pitanje, tehnički dosje i treba ćemo brzo usvojiti tu stvar budući da će to se za manje od 13 mjeseci stupiti na snagu i direktno se odraziti na naše poljoprivrednike. Prema tome mislim da s tim isto trebamo požuriti u našem poljoprivrednom sektoru. Ja već radim sa svojim timom na tome i radujem se jednoj konstruktivnoj raspravi i suradnji sa svim našim sjenama i molim vas, kogod ima šta god želi, molim vas kontaktirajte me slobodno u bilo kom trenutku. I kako bi mogli, ako možemo dogovoriti i raščistiti eventualne amandmane i osigurati na taj način brzu i jednostavnu proceduru i, i da to odradimo. Hvala lijepo. Dakle, nisam, to ste vi još dopunili dobro, ja nisam rekao na početku. Mi dakle imamo dva prijedloga za prelazno razdoblje. Prvi je onaj vrlo tehnički koji sam o kojem sam govorio, a drugo je ovo izvješće o uredbi horizontalnoj koju radi kolegica Katajnen. Tu je dakle manje više političko pitanje koliko dugo trebaju biti prelazne rokovi e, u jednom horizontalnom pregledu. Kolegica Nova. Nova iznova. Hvala lijepo. Kolegica Brečanova, kao izvjestiteljica za ECR, mogu samo potvrditi da je to jako tehničko izvješće. Riječ je o tome da se produži mehanizam koji za sada funkcionira i koji treba funkcionirati u prijelaznom vremenu, dakle fleksibilnost između stupova, kao što znamo i mi se slažemo s time da se to što je brže moguće usvoji kako bi evo već pod kraj siječnja 2020. sve bilo na snazi. E, vijeće se već, kao što ste vi rekli, predsjedniče našeg odbora, se složilo da ako mi tako postupimo da će i oni. A ja se slažem i prihvaćam i članak 50. Jer na ovaj način bi onda europskim poljoprivrednicima mogli zagarantirati da će dobiti sredstva i u prijelaznom razdoblju i da sve dalje funkcionira. Hvala lijepo kolega David. Mi se slažemo sa prijedlogom i nemamo nikakvih većih e, dopuna. Kolega Kokalis, vi ga, mijenjate, jel? Hvala lijepo. Dakle, apsolutno dajem svoju podršku jer mislim da s obzirom na odgodu i sve ostalo kod usvajanja novog zajedničke poljoprivredne politike, mislim da će poljoprivrednici imati problema da primjene sve svoje, da dakle programi im teku dalje. Stoga mislim da ovi amandmani koji su trebali tu biti, slažemo se, su trebali isto stvar ubrzati. Mislim da se svi slažemo da nije naša krivnja da se sve odgodilo i da sve kasni. Pa samo moram reći da ovo, ako želimo da se usvoji do kraja 2021. kompletna zajednička poljoprivredna, onda moramo brzo postupati i jednostavno, ako ikako možemo prihvatiti e, komisijin tekst i prema pravilu 22. ići na simplificiranu proceduru i ubrzati priču. Kako ne bi poljoprivrednici ostali bez sredstava. Hvala lijepo. Ima li još neko ko se javlja za riječ? ostali klubovi nisu imenovali ovdje svoje izvjestitelje, kolegice McGuinness. Hvala. Ja sam samo htjela pozdraviti naše posjetitelje skupinu irskih poljoprivrednika iz moje izborne jedinice. I sad danas ćemo i govoriti upravo o onom što njih muči, što oni žele znati. A to je da li će biti jedan e, lagani i dobar prijelaz između zajedničke poljoprivredne politike i, i reformirane politike. Kad će se ta nova politika početi primjenjivati? Naravno, to su pitanja na koja još sad ne možemo dati odgovor, ali postoje stvari o kojima možemo razgovarati, to je proračunska situacija u ovom prelaznom razdoblju. Imamo tu sigurnosti, da li radimo sa trenutnim prijedlogom komisije za proračune ili finskim prijedlogom, jer ovdje se tako puno brojki govori to je vrlo važno pitanje. Drugo važno pitanje se odnosi na konvergenciju, jer tu postoji jedna ideja da bi zemlje članice mogle nastaviti sa konvergencijom i tijekom pre prijelaznog razdoblja, eh, a ne da jednostavno sve zaustave i čekaju da dođe nova politika na snagu. Prema tome, mislim da su jako puno nepoznanica ima, najviše ih muči jasno neizvjesnost vezana za proračun. Hvala. Da, to bi upravo bila i moja sljedeća točka. Da ovdje pozdravim naše dvije skupine posjetitelja. Prvo irske poljoprivrednike koje je kolegica McGuinness nazvala, a drugo su, tu koja je već pozdravila, a drugo su je skupina posjetitelja došla na poziv kolegice Kokalis iz Grčke. Dobro došli u našem odboru. So, ja, Entschuldigung, es gibt äh, äh, Imamo još jedno javljanje za riječ, kolega Dissel. E, samo sam se htio nadovezati na ovo što je rekla gospođa Magines. Što očekuju poljoprivrednici? Mora to biti jasno. Njih ne zanima kada će početi sljedeća zajednička poljoprivredna politika. Zanimaju ih ciljevi e, tog ZPP-a E, dakle smjernice. E, to ih više zanima nego rokovi. Dakle, nemojmo pogriješiti u tome što je ovdje važno. E, rokovi nisu toliko važni. Ono što je važno to su ciljevi koji moraju biti jasni i ono što njih zanima to je u konačnici u kojem trenutku će dobiti malo više novca. Hvala lijepo. A mislim da ćemo danas poslje podne imati puno, puno prilike o tom raspravljati tijekom našeg e, savjetovanja, saslušanja koje će trajati više od tri sata i upravo ćemo tu raspravljati o tom pitanju kamo dalje. Kolega Buda, izvolite kolega. Hvala lijepo. Ja sam se jutros sastao s poljoprivrednicima i svi stalno pitaju za to prijelazno razdoblje, koliko će to trajati. Jako je važno da im damo jasne odgovore, da znaju s čim mogu računati i na šta se mogu oslanjati i da znaju kad će nova poljoprivredna politika stupiti na snagu. Jer oni se moraju svoje poslovne planove i sve ostalo uskladiti sa novom, novim ZPP-om. Evo, kolegice i kolege, ja ne želim ovu raspravu naglo prekidati, ali o samom prijelaznom razdoblju. Dakle, ovo pitanje da li ćemo u godini 2020. na 2021. imati prijelazni rok ili ćemo mi kao odbor za poljoprivredu se zauzeti da to bude dvogodišnje prijelazno razdoblje to je ono o čemu ćemo raspravljati na našem sljedećem sastanku u siječnju upravo sa izvjestiteljicom Katajnen. A odvojeno od toga je ovaj prijedlog o kome sad raspravljamo. Da sad kažem, da ne ponavljam, to je tehnički prijedlog tehničke prirode i riječ je samo o, ovoj fleksibilnosti između stupova i želimo to ubrzati kako bi zemlje članice mogle i dalje to raditi kao i do sada i 2020. kako poljoprivrednici ne bi ostali na suhom, dakle mogu koristiti tu fleksibilnost jer znamo da su to one meksanizam fleksibilnosti koji je u zadnjoj e, reformi agrarnoj našeg sektora, naše ZPP-a, e, donesen i usvojen koji se do sada primjenjivao, pa trebaju to produžiti taj režim i ove godine. Kolega Flanagan, vi ste se još javili. Samo u vezi ovog pitanja da li konvergencije i da li će zemlje članice s tim nastaviti. Realnost je o tome da zemlje članice mogu ići na punu konvergenciju, tako i tako. Mislim da su 19 država članica je to već i napravilo. Recimo u Irskoj ovaj razdoblje tranzicije, ako želimo to nastaviti, to je onda puna konvergencija. Mi to možemo u svakom slučaju, koliko ja razumijem. Svaka zemlja članica ima na to pravo. Dobro. Ako onda nemamo nikog više ko se javlja za riječ, onda bih još komisiji dao riječ. Gospođa Karasko. Da, hvala. Ja sam samo uzela riječ kako bih e, zahvalila ovom odboru i vašem njegovom predsjedniku na ovom brzom radu i da vam kažem da ćemo nastaviti raditi na drugom dijelu dosjea s vama. To je jasno, ali hvala vam na ovoj podršci za sada. Hvala lijepo. Onda bi to time bilo zaključeno. Prema tome smo odradili ovu točku dnevnog reda i možemo e, prekinuti sastanak do 15.30 kada imamo e, saslušanje, odnosno javno savjetovanje o novom ZPP-u. Ich muss formal noch, ne, wenn jetzt eben keine Einwände sind gegen das Prozedere, das wir gerade beschlossen haben. Evo, ovo, ja kažem, ja sam, nisam čuo nikakve prigovore na ovo što smo sad dogovorili. Prema tome mi možemo postupiti onako kako sam predložio. Da se to još jedan potvrdi za protokol. Dakle, postupamo ubrzano, pojednostavljeno i sada pauza do 15.30. je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 Dobro, onda predlažem da počnemo sa našim saslušanjem, odnosno savjetovanjem. Äh, Mi smo tako dogovorili da ćemo se danas popodne iduća tri sata e, baviti zajedničkom poljoprivrednom politikom. I još želimo saslušati stručnjake koji će nam tu nešto reći puno toga i time ćemo se, zahvaljujući njima, opremiti za i pripremiti, zahvaljujući njima, za pregovore koji su pred nama i čekaju nas u siječnju. Kako bi onda doista i tu reformu priveli kraju. A sad evo unaprijed da kažem, vrlo jasno, to sam i danas ujutro već e, kod koordinatora spomenula, postoji jedan novi prijedlog finskog predsjedništva na temu višegodišnjeg financijskog financiranja vfo a i mislim to moram reći tamo u, u VFO se iz toga se izvlače i unutra se zapravo tumači se na razne načine sve što je unutra predloženo i stvari koje su direktno u našoj nadležnosti, prema tome nas kao odbora Agri. Prema tome, o tome ćemo morati još temeljito raspravljati sa kolegama iz odbora za proračunski nadzor. I morat ćemo se mi prvo uskladiti prije nego što krenemo u pregovore sa ostalim evropskim institucijama jer e, ne može se u VFO-u govoriti o određivanju gornje granice ili udjelu klimatski relevantnih mjera u poljoprivrednoj politici ili fleksibilnosti među stupovima. To sigurno nije zadaća onih koji donose VFO, nego je to stvar koja ovisi o raspravi između parlamenta i dogovoru između parlamenta, vijeća i komisije interinstitucionalnom. To, to ćemo isto vrlo jasno reći. Da mi zbog toga nismo nimalo sretni ni oduševljeni time šta se sve u te prijedloge za VFO utrpava unutra. Dobro. Onda bih predložio da krenemo s našim savjetovanjem. Mi smo i predložili da to bude jedno savjetovanje koje će barem na prvom panelu biti organizirano i provedeno zajedno sa odborom ENVI, jer tu imamo de facto podijeljenu nadležnost kad je u pitanju strateško planiranje. A strateško planiranje i jest tema prvog panela. Pa onda bih dao riječ kolegi Sebu Dansu koji će me i danas popodne zmijenjati. Hvala lijepo, dobrodošli danas ja više neću dalje govoriti na njemačkom, preći ću na engleski. Dakle, hvala vam što ste se svi okupili danas na današnjem saslušanju o budućnosti e, zajedničke poljoprivredne politike. I mogu samo reći da e, zapravo smo već na predsjednici, konferen predsjednici konferencija e, su već, konferencija predsjednika je već odradila najteži dio ali još od Madrida nadalje. Međutim, mislim da je sjajno što smo ovdje sada e, okupili opkupili različite odbore koje u čiju nadležnost upravo pada zajednička poljoprivredna politika i mislim da je to najbolji put napred. I kako ćemo raditi na ovom saslušanju? Imamo tri panela. Na svakom će nastupiti dva stručnjaka koje su odbori odabrali. Prvi panel posvećen je strateškim planovima i to je jasno zašto smo mi iz Envija zato posebno zainteresirani jer tu imamo i mi smo nadležni zapravo dijelom za neke dijelove buduće ZPP-a. E Vidjeli smo svašta što se događa zadnjih godina, klimatske promjene, sve više e, zanimanja među građanima u čitavom civilnom društvu za klimatske e, promjene, a konferencija koja se trenutno odigrava u Madridu, konferencija o klimi, je jako, jako bitna kako bi nas zapravo kanalizirala i izvela na pravi put da sredinom ovog stoljeća dođemo do jedne uglješke gledano neutralne privrede i opće cijele Europske unije. Međutim, kako to učiniti? Jednostavno ne možemo nastaviti e, raditi izolirano, u, odvojeno jedni od drugih, jer vidite, postoje vrlo često upravo kontroverzne politike među zemljama članicama koje onda nikako ne mogu ostvariti dodanu vrijednost, nego prvo rade jedna protiv druge šire gledano. Stoga smo i gledali i trudimo se da uskladimo sve nacionalne politike i sa našim ciljevima održivog razvoja kao i rezultatima i ciljevima Pariške konferencije. I mislimo da je komisija u svom e, prijedlogu od 2018. uključila ekološke prioritete, klimatske prioritete, ciljeve sigurne hrane, očuvanja biološke raznolikosti i, ujedno i očuvanje poljoprivrednika u tu taj ZPP. I mislim da moramo sada na nama je da podržimo taj prijelaz u kompletno održiva poljoprivredni sektor kao i razvoj jednog dakle razvoj i, ruralnih područja koji trebaju ponovno početi cvjetati. a s druge strane mi znamo da je ZPP mora osigurati dovoljno hrane za naših pola milijarde stanovnika u Europskoj uniji i sve to skupa treba naravno ići u okviru zelenog plana kojom nam sljedećeg tjedna potpredsjednik Timmermans ovdje isto tako održati vrlo bitne prezentacije. Postoje tu glavni elementi strateških planova, ali e, za nas je najbitniji naravno ekološki aspekt jer on je u središtu našeg rada. A za strateške planove znamo da je kondicionalnost vrlo bitna. Mi vjerujemo u budućnost ZPP-a tako što ćemo unak, međusobnu unakrsnu usklađenost e, provesti na svim područjima i preuzeti puno odgovornije obaveze i prema gajekovima, standardima, dobrom načinu proizvodnji, povezati to na svim područjima poljoprivredne, te zatim sa jednim klimatski ekološki prijaznim i pogodnim prihvatljivim načinima rada u poljoprivredi. Naravno, to je obavezno za zemlje članice i poljoprivrednike i mm, odnosi se jasno i na dobrobit životinja, zaštitu zdravlja ljudi i pokušavamo ujedno dati i više podići jednu našu borbu protiv klimatskih prosljedica na višu razinu kao i na višu razliku naše ekološke ambicije u ZPP-u. Znam da su mnogi vrlo skeptični prema tome, čak se i boje ovih promjena s kojima se suočavamo, ali mi u našem odboru za okoliš E, se ne pretvaramo da imamo na sve gotove odgovore. Zato je prvo od ključne važnosti da vodimo dijalog stalno sa različitim drugim odborima jer tu onda dolazimo do svih aspekata i možemo svaki fenomen gledati kako treba. E, druga stvar je pitanje ekologizacije egoplanova jer e, o tome će ovisiti jasno godišnji planovi koje države donose i koji će se financirati iz nacionalnih proračuna za izravna plaćanja. Mislimo da ćemo preko ZPP-a upravo doći na jednu višu razinu u kojoj će zemlje članice više investirati u svoje poljoprivrednike i na taj način povećati i uspješnost u zaštiti klime i ekologije. To će opet biti obavezno za zemlje članice, ali sudjelovanje poljoprivrednika je dobrovoljno. Mi se nadamo da ćemo naći i da ćemo zemlje članice donijeti svoje planove kojima će to te sustave provesti, pogotovo ove koji se odnose i na veću dobrobit e, životinja, zatim upravljanje hranama, proizvodnjom životinske hrane, ekološkim e, uzgojem i zaštitom oprašivača i tako dalje. Ali samo da kažemo kao suzakon za nas, kao suzakonodavce, je ovo jedan ključan trenutak, jedna ogromna mogućnost koja nam se pruža. Naravno, to je ujedno i ogroman izazov na terenu. I mogu reći sad u duhu ne samo dobre suradnje, ne koju imamo kao dva odbora Europskog parlamenta, nego i kao ljudi koji jednostavno razumiju u kojoj mjeri se poljoprivrednici nalaze na prvoj crti bojišnice kad se boremo i želimo zaštititi čovječanstvo i planet od klimatskih posljedica klimatskih promjena. Mislim da u tom duhu možemo reći da radimo na e, isti način i kad govorimo na strateškim planovima ZPP-a. A sada želim dobrodošlicu profesoru Haraldu Greteu sa Humboldt sveučilište u Berlinu kao i gospođi Sari Kankan Rarinte iz e, fondacije, dakle iz zaklade za djelovanja na Baltičkom, zaštitu Baltičkog mora. Profesore, vi imate prezentaciju, izvolite, baš imate riječ. Hvala. Drage dame i gospodo, hvala vam na pozivu. Ono o čemu ću govoriti je inspirirano onim što radim kao zapravo član upravnog odbora za ovo planiranje u Njemačkom ministarstvu poljoprivrede. E, imali smo izvješća u zadnje tri godine, tri izvješća upravo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Ono što bih vam danas htio reći ide u četiri e, faze. Prvo, kasnimo, trebamo e, vrlo brzo djelovati kako bismo pozabavili e, klimatskim promjenama i e, drugo, zadnja reforma je bila zadnja reforma i još uvijek smo bili u paradigmi novca i veće produkcije. Treće, imali smo loši i pogrešni e, naraciju i pogrešnu e, politiku u odnosu na ZPP. E, sve se baziralo na prihodu. Što nama treba? Treba nam paradigma o učinkovitosti, trebamo vezati plaćanja, ali ne smijemo ih povezati sa proizvodnjom, već sa ciljevima koje želimo postići. I posljednje, što to znači za ovu konkretnu reformu zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, e, kasnimo, kao što znate, e, u svemu, u kvaliteti vode, pesticidima i e, gnjojivima, klimatske promjene i imamo vrlo e, e, važne ciljeve, ambiciozne ciljeve. Naš prehrambeni sustav e, zapravo predstavlja 25% stakleničkih emisija i trebamo brzo i konkretno djelovati. Dakle, naša zajednička poljoprivredna politika stagnira nije e, bilo e, velikih reformi nakon 2003. godine i još 70% ukupnog proračuna je vezano u e, veza, za vezane, vezano je za direktna plaćanja koja nisu podložena nikakvim neuvjetovana su. Dakle, obično se to kapitalizira u trezorira u e, zemlji, vlasnicima zemlje, što nije dobro. Ako gledate drugi stup, kada sam bio student, rečeno mi je da je drugi stup model za budućnost, javni novac za javno dobro. Ako gledamo kako se stvari razvile 2013. godine, imali smo 25% e, u e, proračunu a čak i ako se ostvari e, prijedlog e, gospodina Otingera, nećemo e, doći dalje od 22%, dakle manje nego prije. Cijeli proračun je sve manji. Nakon svake reforme lobisti su zapravo zadovoljni, kažu da su uspjeli zadržati direktna plaćanja. Međutim, ako gledate kompletnu E, količinu. 93. E, smo imali 450 eura po e, hektaru, a 2020. ćemo imati isto toliko. Drugim riječima, po hektaru radi se o smanjenju od 40% u tih zadnjih 40, 30 godina a do toga dolazi zato što jednostavno ne e, znamo opravdavati. I sada ova te treća točka, e, loša paradigma sa lošu politiku. Zašto govorimo o paradigmama? Pa to je upravo jezik evropskih institucija. Ovo što vam govorim, znači, te će u e, dokumentu Evropske komisije iz 2017. o hrani i poljoprivredi. E, ta paradigma e, postoji je zapravo malo absurdna. E, kao prvo, tu su poljoprivrednici u lošoj, u nepovoljnoj situaciji zbog loših vremenskih prilika, vremenskih nepogoda. Drugo, poljoprivrednici zbog toga e, gube e, prihod i e, jednostavno nemamo podatke koji to jasno pokazuju. Treća stvar to je da zajednička poljoprivredna politika treba premostiti e, taj, e, e, tu prazninu u proračunu. To postoji u, prihodu, prostite, dakle to je nešto što se treba činiti na razini država članica, a ne po sektoru. I konačno, četvrti točka da ako imamo 300 eura po hektoru plaćanja, onda ćemo na taj način najbolje riješiti taj manjak u e, e, prihodu. To nije e, stvarno uvjerljiv argument, ali on ipak još uvijek postoji i dominira logikom jer je to ta paradigma. Možemo se upitati je li to problem, ja mislim da je jer nemamo taj e, novac e, s kojim ćemo se uhvatiti u e, koštac sa pravim problemima, a od poljoprivrednika pravimo žrtve. I to nije dobro, nije dobro slušati takve priče da su oni zapravo u nepovoljnoj situaciji, da su žrtve i da im trebaju poticaji. I e, dakle ZPP gubi e, proračun svake godine i hm, sada e, četvrto ono što nam treba to je paradigma koja se stvarno bazira na uspješnosti poljoprivrednici daju robu i usluge i njih se može samo u određenoj mjeri E, prodavati. Radi se o javnom dobru, zajedničkom dobru u otvorenoj e, ekonomiji, otvorenom gospodarstvu kako je Europska unija. E, samo u ograničenoj mjeri možete za takvu javnu robu i robu od javnog dobra voditi se logikom tržišta. I to je ujedno i opravdanje za politiku za klimu. Prema tome trebaju nam dodatni mehanizmi upravljanja, e, dodatni u odnosu na ovo što imamo. Upravo zbog toga nam treba poljoprivredna politika i e, tu ponovno možemo govoriti o prihodu, ali taj prihod, e, od njemu trebamo drugčije razmišljati. Dakle, treba nam e, dobra poljoprivredna kako bi ispunila svoju ulogu u društvu. Trebaju nam poljoprivrednici kako bi nam pružili ono što nam treba od njih. Drugim riječima, da bi oni u tome uspjeli, treba im dobar i korektan prihod. A sada sama reforma poljoprivrede dakle ima svoju ulogu u društvu i na taj način trebamo izbjeći kozmetičke promjene. Ako e, temeljni dohodak e, za e, održivost je zapravo monstruozan izraz koji nema nikakve veze sa održivošti, već se radi o poticaju za vlasnike zemljišta, za vlasnike i e, to nije dobro jer će ljudi jednostavno izgubiti povjerenje u parlamentarnu demokraciju. Dakle, to je stvarno to. To je poticaj za e, zemlju. E, treba je nam jedan proračun koji će biti u potpunosti opravdan. Gdje ćemo to staviti? U prvi ili u drugi stup e, kroz ekosheme? E, to nije toliko važno. Ono što je najvažnije to je jesmo li e, spremni pozdraviti se sa tim poticajima za zemljovlasnike koji su paušalni. Nadalje, treba nam ambiciozan proračun za sve države članice. nije bitno odakle dolazi, iz kojeg fonda, fonda dolazi, već je važno da taj novac dolaze, odgovaraju pr ciljevima. I svakoj zemlji treba dati prema potrebama u odnosu na ovakve e, ciljeve i e, to bi bila jasna poruka poljoprivrednicima u kojem smjeru politički idemo plaćanja za eko e, sheme e, moraju biti vezane za troškove, a ne jedan dodatak na e, osnovni dohodak. Dakle, treba ih ciljano osmisliti. Što se tiče plaćanja za mlade poljoprivrednike, koja bi bila tu na dobrovoljnoj bazi vezana plaćanja za, mlad, za države članice. E, ne možemo reći da je malo lijepo, ali to e, nije uvijek slučaj riješiti se vezanih direktnih plaćanja ako nisu vezani za ciljeve klime ili dobrobiti životinja. I sada konačno novi e, model e, uspješnosti e, trebaju nam ciljevi koji su vezani isključivo za države članice i koji su vezani ili za probleme klime ili dobrobite životinja. Radi se o ponovnoj nacionalizaciji e, što je zapravo referenca, o čemu govorimo. Novac ide uvelike u direktna plaćanja i e, u zemljovlasnicima i njih ima jako puno oko 100 i 150 eura po hektaru, ovisno o državi članici. Što nam treba? Europske institucije trebaju imati dovoljno, ostvariti dovoljnu razinu ambicija u odnosu na e, planove na e, razini država članica e, u odnosu na novi model ostvarenja i strateške planove. Dakle, radi se ovdje o modelima u kojima se još ništa ne kaže u odnosu na strateške planove koji su ambiciozni e, za budućnost. Hvala. Uh, Hvala lijepo, ovo je bilo stvarno E, iscrpno i čuli smo neke izazovne prijedloge. Siguran sam e, da ćemo e, čuti zanimljive reakcije. Nismo dobili velik broj osoba koje se javljaju za riječ u ovom panelu. Molim vas da se e, obratite dakle izvjestitelju ako želite nešto dodatno reći. A sada gospođa Sara Kana Kankarinta iz e, Fondacije za akcijsku skupinu za Baltičko more. Imate li neke slajdove E, hvala. Ja predstavljam e, dakle e, skupinu za Baltičko more. Mi se bavimo i klimatskim promjenama i poljoprivrednicima. Evo, hvala, hvala što sam ovdje s vama u odnosu na ovu raspravu. Kao prvo e, nešto ću reći o e, status quo, ali onda i o izmjeni paradigme i svim ovim sustavnim e, izmjenama na kojima radimo. Za mene dobrobit za prirodu i za poljoprivrednike je zajednički interes. Te dvije stvari nisu u sukobu, ali prije nego što krenem u, u to, o tome kako dalje, trebam prvo reći koji je današnji problem. Klimatske promjene E, gubitak e, e, bioraznolikosti i eutrofikacija. Svugdje gdje u svijetu imamo intenzivnu poljoprivredu, imamo i utjecaj na vodu E, i e, imamo e, dakle eroziju, povećanje algi i imamo gubitak bioraznolikosti idemo e, dakle sve dalje od onog što želimo postići. E, raznolikost je potrebna za život. E, možemo se upitati kako se ovo može povezati sa poljoprivrednom. Evo, ovo je vijest koja ima koja je već stara godinu dana imamo sve manje ptica zbog pesticida, sve manje insekata, 80% manje. E, to su brojke koje e, od kojih ne, može ne možete spavati. Nitko ne bi trebao spavati kada čuje tako nešto. Zatim imamo e, monokulturu, hranu za životinje. Zašto? Zato što uopće ne razumijemo životinje ni koja je njihova uloga. Uloga životinja nije da imate životinje same po sebi, već pitanje je kako, kako se baviti životinjama. Ja imam e, na mom poljoprivrednom dobru u Finskoj i krave i e, pčele. Dakle, pitanje je kako e, se bavite tim kravama, kako ih hranite. Treba ih hraniti raznoliko. i bioraznolikost e, je izuzetno važna i e, za e, klimatske promjene. Imamo naravno i krizu, klimatsku krizu. Radi se o hitnoj situaciji u cijelom svijetu, to znači puno sukoba, puno migracija E, klimatske promjene i kriza u vezi s klimom je također izazovna i za poljoprivrednike. Što to točno znači? To znači da uvijek imamo ili previše kiše ili e, previše suše. Nikako da se nađemo negdje na neutralnom terenu. Dakle, ono što treba učiniti to je jednostavno preusmjeriti poljoprivredniku. Međutim, kako to trebamo učiniti i gdje, kamo želimo stići? E, ponovno treba promijeniti paradigmu. Dakle, od degenerativnog načina e, poljoprivredne, a to je ono čime se, e, kako, kako danas se bavimo poljoprivredno, trebamo doći do regenerativnog načinu proizvodnje. Dakle, kada proizvodimo hranu, nije dovoljno samo biti održiv, već trebamo regenerirati E, naš planet. Dakle, ako napravimo taj zaokret, ali stvarno trebamo napraviti pravi zaokret, a za zaokret e, nam treba pravi instrument, a to je ZPP. A kako pomoći poljoprivrednicima? Treba im pomoći, kako ćemo to učiniti, tako što e, ćemo ih educirati, tako da ćemo im dati potporu, tako da im pomognemo u ovoj navigaciji kroz E, regenerativnu poljoprivredu. E, kao prvo, treba, takva poljoprivreda treba e, biti minimalno minimalno ugrožavati tlo, maksimizirati bioraznolikost, sve je to u skladu s ciljevima Europske komisije. Prijedlog ide u dobrom smjeru, on treba pomoći na državama članicama da ispune svoje ciljeve što se tiče klime. E, trebamo proširiti e, edukacije, treba nam više ambicije, e, treba više uvjetovanosti, rotacija usjeva, bioraznolikost i trebamo prepoznati stalna, stalne pašnjake, značaj šuma Moramo se e, usredotočiti na mjere koje su holistične, koje su kooperativne i koje imaju više struke e, dobrobite. Evo, ovo je e, moja zemlja i to je ista zemlja. Jedna iz 2016. a druga iz 2018. Evo vidite, jedna e, e, je degenerativna, e, degenerativno, tlo koje je plod degenerativne poljoprivrede, a drug, na drugoj slici vidite tlo koje je plod regenerativne poljoprivrede. Dakle, razlika je ogromna. Dakle, poticaji trebaju poticati upravo takve regenerativne prakse. u Europskoj uniji imamo ovu inicijativu 4 od 1000, to je dobra inicijativa. Mislim da ste svi svjesni toga u koliko mjeri je tlo važno. Evo, ovdje e, vidite e, sve male životinje, mikroživotinje koje žive e, u tlu i koje pomažu poljoprivrednicima u stabilizaciji ugljika i u regenerizaciji tla i hranjenju životinja tako da biljka živi i to na jedan prirodan način. Dakle, to je život tla, o tome govorimo. Dakle, od sve svjetske e, bioraznolikosti upravo se 25% nalazi u tlu. Što smo do sada učinili? E, mi u Finskoj imamo jedan sustav, a to je jedna platforma za djelovanje u odnosu na ugljik. E, imamo preko 100 poljoprivrednika koji E, su, koje obučavamo za, u odnosu na ove regenerativne e, metode. Imamo institut za istraživanje i mrežu za e, koja radi upravo na ulozi mikroba, provjera kvalitete tla, dakle sve te provjere činimo i naravno imamo i cijeli sektor e, koji je uključen u sve ovo, politike naravno i e, poticaj e, idu upravo u tom smjeru. Što se tiče provjere, tu se bavimo znanstvenim metodama, mikrobiologijom, Preko 40 znanstvenika rade upravo na tome, a sljedeće godine Imat ćemo e, vjerojatno jedan radni model koji ćemo biti kadri provjeriti, testirati. Imamo provedbu svega toga na poljoprivredni, na poljoprivrednim dobrima. Dakle, znanost i poljoprivrednici su međusobno zavisni. Dakle, u Finskoj su danas poljoprivrednici i žene i muškarci, uglavnom mladi, svi e, žele e, biti profesionalni poljoprivrednici i svi su ponosni na posao koji obavljaju i svi su svjesni potrebe za e, smanjenjem stakleničkih plinova. Međutim, kako poljoprivrednici gledaju na svoju budućnost? Oni su zadovoljni s ovom obukom, kažu da je odlična, najbolja koju su do sad imali, da im je to promijenilo način gledanja na svijet, da su e, vrlo zainteresirani jer na taj način se može povećati i količina i kvaliteta usjeva u Europi. Dakle, kada kažem da trebamo misliti na e, holističke ciljeve, na e, više struke, dobrobiti e, i e, ovo je jako važno, upravo o tome govorimo. Kada se zadržavaju e, hranjive tvari, onda imate bolju profitabilnost, bolju bioraznolikost i sve to ide ruku pod rukom. Dakle, o tome trebamo razmisliti kad budemo razmišljali o budućoj e, zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Što se tiče poljoprivrednika, vi znate e, koji su najbolji troškovno učinkoviti e, načini bavljenja poljoprivrede. Međutim, načela trebaju biti dobro definirane. Ako to ne učinite, onda neće doći do pravih promjena. Hvala lijepo. So. U redu. Hvala lijepo našim predavačima na ovim pre prezentacijama. Sada je naša običajna procedura da prvo damo e, riječ izvjestitelju, pa onda izvjestiteljima u sjeni. Molim vas da ne govorite duže od minute. A ja bih predložio da uz ovaj panel budući da je onaj zanimljiviji dio našeg popodnevnog rada, dodamo po 15 minuta prvom panelu, a onda ćemo tih 15 minuta uštediti u druga dva panela. Evo, već imam tu Petara Jara koji će postaviti pitanje. Hvala. Evo, Ovdje imamo pitanja koje su već dovoljna da držimo cijelo tjedni seminar zapravo. Ali evo sad moje pitanje. Ovo kad ste govorili o bezuvjetnim izravnim plaćanjima, dakle nevezanim za bilo šta, to nije baš sasvim točno. Ako ste ispunili onaj zahtjev, onda znate da taj čuveni zahtjev za sredstvima već se u međuvremenu uh, zauzima 200 stranica Prema tome nije baš bezuvjetno, nikako, molim vas. Ali moje pitanje u vezi novih orijentacija, novog smjera. Poljoprivrednik nije u svemu tome onaj zlotvor. On je poslovni čovjek koji mora održivo gospodariti i raditi ali mislim za bolje argumente da dobijemo više novaca, to je jasno. Dobro, ali podijeljen novac, više ga neće biti, molim vas, moram vas upozoriti. Drugo, ovaj model o kojem vi govorite, taj se mora zapravo uskladiti sa proizvodnjom e, naših poljoprivrednika. On mora proizvoditi hranu, istodobno mora skladištiti i vezati u tlu ugljik ima još jako puno drugih obaveza. Imate li vi konkretne modele za to? Hvala lijepo, kolegica Noihl. E, dva pitanja profesoru Gretu. Mi se poznamo iz Njemačke. Ja sam s velikim zanimanjem slušala predavanje. Dakle, prvo, nedovoljni napori za e, smanjenje stakleničkih plinova o kojima govorite. Sad komisija želi 40% uštediti, odnosno kaže 40% ide za klimatske izdvajanja, a 25% od to, dakle oni kažu, pardon, zpp treba, na ZPP-u treba uštediti 40% sredstava koji idu onda u klimatske promjene. To znači 25% na razini čitave Europe. Ali kako vi onda mislite kako bi bio odgovor na to kako da oni to provedu, a ujedno još vežu ugljek i sve ostalo. Drugo, to su bili pokazatelji, e, pokazatelji ostvarenja. Kako, mene zanima kako vi mislite da to sad treba izgledati nakon svega što je tu isplanirano. Hvala kolega Lavač. Hvala vam. Želim zahvaliti govornicima na njihovim nadahnjućim izlaganjima. Vratit ću se na dvije stvari koje su povezane s mojim pitanjima i drago mi je da se slažemo da su poljoprivredni sektor, taj poljoprivredni sektor dio rješenja i da pred nama stoje veliki izazovi. Moje pitanje odnosi se na raspravu o prvom i drugom stupu. Drago mi je što se o tome danas govori, jer tijekom pregovora o VFO smo vidjeli da je drugi stup uvijek žrtva u pronaženju kompromisa. I, a neki drugi smatraju da je to rezanje primjereno. S obzirom da je poljoprivreda dio rješenja, onda trebamo pronaći dovoljno financijskih sredstava da se e, dakle, financira poljoprivreda. E, što vi mislite? o e, tome da se određena sredstva odvajaju iz jednog u drugi stup, dakle takozvani ring fencing, e, što, smat, što tome mislite? A drugo pitanje odnosi se na ulogu tehnologije i inovacija u e, suočavanju sa budućim izazovima, kako vidite tu ulogu tehnologije i inovacija. Kolega Hojsling, Hvala vam na ovim predavanjima, to su stvarno za nas jako važne teme. Ali evo, vi ste rekli da radite i kao savjetnik u vijeću savjetodavnom za njemačku vladu. Mene zanima šta što njemačka vlada nije više napravila. Drugo, kondicionalnost, uvjeti se moraju pojačati. Ali vi ste onda rekli da bi dobra bila ideja da se da više slobode i prenese više tog na zemlje članice. Međutim, možemo biti sigurni da ćemo učiniti sve da se u sebe, ali zemlje članice s druge se nisu previše angažirane. Pokušali smo to već kod ali kondicioniranost je onda bila tako mala da nismo na kraju ništa uspjeli učiniti. Mi smo već rekli najveći dio novca iz e, izravnog plaćanja ide vlasnicima zemlje. Sad je pitanje imate li tu konkretne brojke o tom. Drugo pitanje je koliko zapravo novaca ide u prehrambenu industriju da bi se moglo izvoziti. Jer inače poljoprivrednik ne može poživjeti sa otkupom otkupnom cenom od 30 euro centa e, za mlijeko, litro mlijeka, ako ne dobiva druga sredstva od Europske unije. Prema tome zanima nas koliko nas košta da možemo izvoziti. Zatim, 25% je zapravo ovo što se želi e, što se želi e, dati za klimatske promjene, a ne 9% koliko Njemačka država govori, a to se uzima epp u I zatim hvala vam na ovim kravama lijepa da ste rekli da je pitanje načina kako, a ne da nisu upitne životinje. Jer naravno životinje će i dalje postojati. Hvala lijepo. E, kolega Rusan. Hvala vam, e, predsjedniče. Hvala stručnjacima. Mislim da je dobro biti ambiciozan, ali e, ekonom, ne smijemo zaboraviti niti ekonomsku situaciju poljoprivrednika bez e, financijskih održivih e, poljoprivrednih gospodarstava nećemo imati budućnost. I u industriji vlada nezadovoljstvo zbog e, malih margina i zbog pravila koja se trebaju poštovati, zbog brojnih pravila. Imam dva pitanja. Što se tiče novih prijedloga, smatrate li da je moguće smanjiti e, opterećenje koje predstavljaju brojna pravila. Drugo, i inovacije su izuzetno važne. Nude li novi prijedlozi e, dovoljan broj alata, odnosno instrumenata za poticanje inovacija? Voljeli bismo da se inovacije e, više potiče. Hvala. Kolege Flanagan. E, gospodin Flanagan, hvala vam na izuzetno zanimljivim izlaganjima i e, panelisti su doista govorili e, razumno. Mislim da profesor možda nije trebao govoriti o tome da se profesori ne žale na plaće, na uvjete. Mislim da to baš nije usporedivo, kao da se ja žalim na svoju plaću. Dakle, ta, te profesije nisu usporedive sa profesijom poljoprivrednika. ono što je najzanimljivije e, jest dakle, da je riječ o metodi. Metoda je bitna i e, e, to trebamo zapamtiti, jer temeljem broja kako ja imam na raspolaganju, kada se usvoji e, Mercosur sporazum, pa ćemo uvesti 99.000 govedine, to bi značilo da će Europa izvoditi 600 tisuća tona, a uvoziti 500 tisuća tona. Što znači da uvozimo tisuće i tisuće i tisuće tona GMO zrnja, sjemenja kako bismo hranili svoju stoku i kako bismo mogli izvoziti. Koliko ćemo još moći tako nastaviti, prije nego što moj petogodišnjak više neće imati gdje živjeti. Hvala. U ime Envija, kolega Dens, mislim da izvjestitelj Envija nije ovdje, pa ću onda ja postaviti pitanje, ako dopuštate. Što se tiče poticaja koje treba zamijeniti, u okviru pristupa od vrha prema dnu. Što mislite, što države članice mogu napraviti kako bi zamijenile e, te subvencije, kako bi se poljoprivrednike poticalo e, putem e, ekoloških programa, putem ozelenjivanja. Kako države mogu zamijeniti te subvencije od vrha prema dnu koje u ovom trenutku očito ne proizvode željene rezultate? A pitanje za gospođu Kankan Rintu. Dakle, opskrbni lanci koje imamo, rekli ste da oni utječu na odluke poljoprivrednika. Kakav je učinak samog tržišta na e, poticaje? i imamo li tu primjer, primjere nekih najboljih praksi kako sami opskrbni lanci mogu biti promijenjeni kako bi zapravo bili na službu e, samom poljoprivredniku. Hvala. Gospodin Kalinovski. Hvala vam. čini se da u novoj perspektivi zapravo nećemo imati više novca za ZPP, već će se sredstva rezati, što znači da mi moramo e, biti puno precizniji u svojem radu i moramo doista e, zapravo se usredotočiti na one koji pružaju javne usluge to je spomenuo profesor Grete. Dakle, moramo se fokusirati na same poljoprivrednike. A situacija je teška u pogledu plaćanja. Imamo pojedince koji su jednostavno vlasnici zemlje, nisu poljoprivrednici, a dobivaju novac. To, to je važno pitanje. Ja u Poljskoj predstavljam e, velik broj e, ljudi koji dobivaju dakle, financijska sredstva, nisu poljoprivrednici. Oni imaju nekoliko hektara zemlje, i možda su jednostavno su prestali djelovati kao poljoprivrednici, već su nasljednici, naslijedili su zemlju i oni dobivaju tu restributivnu premiju. Dakle, moramo zapravo e, prestati koristiti definiciju aktivnog poljoprivrednika u strateškim planovima, jer poljoprivrednici moraju biti poljoprivrednici, a ne samo vlasnici zemlje. Evo, moramo se sada ograničiti na pola minute, kolegice i kolege, da bih vas više došla do riječi, kolegica Müller. Hvala puno. Profesore Grete, vi ste u svom izvješću za Njemačku saveznu vladu u centar stavili nizozemski model. A mi u Njemačkoj imamo puno saveznih zemalja koje su doista već e, ugradile vrlo bitne ekološke mjere u drugi stup. Babarska, na primjer, ima 1,2 milijuna hektara u ekološkim i programima zaštite prirode. Zašto onda vi tu forsirate ciljano taj nizozemski model? Nije li to ne otežava to nama još dodatno e, usporedbe među zemljama članicama? Hvala lijepo kolega Olekas. Ačiū pirmininkė, ačiū profesorė už jūsų pristatymą. Hvala predsjedniku i hvala profesoru na izlaganju. Imam dva pitanja. Prvo, govorili ste o plaćanjima. Plaćanjima za površinu zemlje. Možemo li očekivati da ćemo imati situaciju u kojoj poljoprivrednik dobiva istu razinu plaćanja bez obzira na državu članicu, bez obzira u kojoj državi članici. Sljedeći govornik. Hvala vam. Hvala našim gostima. Biću kratka, znam da nema puno vremena. Profesor Grete je ponudio jednu depresivnu situaciju. Poljoprivreda se jako promijenila i ona mora biti ambicioznija, ali nisu svi veliki zemljoposjednici. Ne znam kako je to na Baltiku, ali nisu svi vlasnici velike površine zemlje. Imamo male, male, mala poljoprivredna gospodarstva. Ne znam koliko poznajete situaciju u, Europu, u Europi, ali ne možete reći da ništa ne činimo. Mi doista nešto činimo, ali treba biti ambiciozniji. U tom pogledu se slažem s vama. Spomenuli ste također renacionalizaciju. Zar doista smatrate da je to e, dobro rješenje? Hvala. Gospođa Schmidt-Bauer. Hvala lijepo. Ja sam iz Austrije. I inače sam poljoprivrednica koja i dalje to radi. Za nas u Austriji ta fleksibilnost među stopovima jako bitna jer cijeli naš proračun je takav da jedna trećina ide za izravna plaćanja, a dvije trećine E, i za e, ruralni razvoj i ekosocijalni put je za nas nešto potpuno samo po sebi razumljivo. Što vi mislite sad po vašoj procjeni? Kako će to izgledati kad se sve više očekuje od poljoprivrednika da učine za zaštitu klime i ekologije? Meni je naravno jako bolno sve što se događa, ali e, mislim da ne mogu sad poljoprivrednici biti sami jedini krivci, niti mogu sami zaustaviti ove promjene. U Austriji bi to značilo da mi se krati sad po ovom još 15% kao i svakog stupa. I onda da vam kažem, možda će moje kolege to napuniti, ali možda će onda u Austriji se moći izravna plaćanja uslijediti tek nakon što se nešto odradi i nakon gotovog proizvoda. Zastupnica Aguilar, hvala vam eh, predsjedniče. Imam jedno pitanje i jedan komentar. Pitanje je sljedeće. Kako možemo pojednostaviti novu zelenu arhitekturu kada je riječ o jednom doista kompleksnom sustavu. Poljoprivreda je kompleksan sustav sa puno obveza. I bez vezanih, dobro, bez vezanih, proizvodno vezanih potpora, kako će biti situacija u pogledu na okoliš? Sljedeći govornik, hvala vam. E, svi panelisti su rekli da žele imati subvencije koje se temelje na rezultatima i ako su kritični prema unakrsnoj e, e, sukladnosti i uvjetovanosti. Što vi mislite, koja je veza, interakcija između uvjetovanosti i ekoloških programa? Ne bojite li se da ako ćemo, ne bojite li se da ćemo, ako ćemo imati uvjetovanost, onda biti teže imati ekološke programe i pristup koji se temelji na rezultatima. U ovom ZPP-u e, organska poljoprivreda je isključena iz uvjetovanosti. Ako ste organski poljoprivrednik, e, bavite se organskim uzgojem. Ako imate pristup koji se temelji na rezultatima, onda organski poljoprivrednici također trebaju e, dati rezultate, jer u suprotnom ćemo imati dvostruke standarde za jednu vrstu poljoprivrednika i za druge. Sljedeći govornik. Gospođa Avram, hvala vam na izlaganju i sama ću iznijeti komentar. Postojeće poljoprivredna, postojeća poljoprivredna površina na zemlji je mala i ona se konstantno smanjuje. Upravo zato ne bismo trebali biti previše uzrojani što e, novac odlazi e, vlasnicima zemljišta. Čini se da imamo problem s prijevodom e, na njemački ili s njemačkog. E, na njemački mogu govoriti engleski ili mogu početi iz početka. Mogu li govoriti materinskim jezikom? Dakle, na zemlji zapravo imamo ograničenu poljoprivrednu površinu, ta površina se neprestano smanjuje. A situacija će postati još e, ozbiljnija jer e, se povećava broj stanovnika na zemlji i to ubrzanim tempom. Pod tim uvjetima činjenica da će određeni dio novci, novca otići samim vlasnicima zemlje nas ne bi trebao uzrujavati, jer uskoro ćemo morati trošiti puno više novca i davati puno više novcima tim ljudima kako bismo imali dovoljno hrane da se prehranimo. S druge strane, oduzmemo li samim poljoprivrednicima jedinu potporu od koje imaju koristi, kako ćemo ih uvjeriti da proizvode hranu i za nas, a ne samo za sebe? sljedeća govornica. Hvala, ja se slažem s vama kada je riječ o kapitalizaciji subvencija. Kada smo mi povukli subvencije, banke je trebalo rekapitalizirati. Koliki je prelaz potreban između postojećeg sustava na novi sustav? Poljoprivrednici žele promjene, ali oni su prestrašeni e, i, i, vi ste rekli da njima ne treba potpora, ali postoje problem e, poljoprivrednih gospodarstava, nemaju dovoljne prihode. I u drugoj prezentaciji vidimo da postoji veliki jaz. E, puno je toga što trebamo napraviti i treba se zapitati kako ćemo to napraviti. Potrebno je uspostaviti istraživački savjetotavni sustav koji uzima u obzir sve elemente i okoliš i poljoprivredu. Dakle, ne treba razdvati te elemente. To je bila pogreška koja se u prošlosti radila. Dakle, prvi panel treba završiti u 16.30, ali očito da to neće, nećemo, to nam neće poći za rukom. Dakle, e, trajat će do 14.45 kako bi panelisti imali priliku e, dati odgovore na pitanja. Gospodin Kristensen, hvala. Spomenuta su izravna plaćanja nekoliko puta. Postoji jako puno uvjeta koje morate ispuniti kako biste dobili izravna plaćanja. Jer a poljoprivreda i okoliš e, kao da su istovremeno i u kontradikciji, a idu i ruku pod ruku. Kad je riječ o novom ZPP-u, spominje se dobrobit životinja, smanjenje CO2 emisija, bioraznolikost. Za sve su to potrebni pokazatelji. I, pokaz... I poljoprivrednik mora sam odlučiti E, bez obzira u kojoj zemlje je, kakav će sustav uspostaviti na svojem poljoprivrednom gospodarstvu, jer bit će jako teško ako će svi morati poštovati ista pravila, dakle i u Italiji i u Danskoj. Hvala. Vidim da sam preskočio dva govornika. E, kolega Buda ima riječ. Hvala. Profesore, vi ste rekli nešto jako zanimljivo. Rekli ste da treba spojiti E, plaćanja sa ciljevima. Imamo dva glavna cilja, jedan je okoliš, a drugi je hrana. Dakle, treba imati hranu po povoljnim cijenama, hranu visoke kvalitete za potrošače. Kako ćemo sve to postići s manje novca? Jer sada imamo manje novca za poljoprivredu. S druge strane, možemo ispuniti svoje ciljeve u pogledu klime jer imamo sada brojne uvjete za poljoprivrednike, ali, ali zahvaljujući tim uvjetima poljoprivrednici neće moći preživjeti jer smo im nametnuli sve te kriterije. Dakle, kako ćemo sada pomoći poljoprivrednicima jer bismo se mogli suočiti sa situacijom u kojoj ćemo ostvariti sve svoje ciljeve, spasiti klimu, a nećemo imati poljoprivrednike više. Hvala gospodine predsjedatelju. Ono što me zanima to je što da učinimo kako bi ti eko sustavi bili e, prednost za poljoprivrednike, da ne razgovaramo samo o sankcijama. Trebamo imati zajednički okvir, snažan zajednički okvir, a zadržati fleksibilnost na nacionalnoj razini i preko tih ekosustava e, trebamo pokazati da nam je stalo do njih tako što ćemo e, to popratiti adekvatnim proračunom, a ne da imamo e, prazno slovo na papiru. Hvala lijepa. Meni je ovo sve jako zanimljivo, ono što me smeta je da se mi svi predstalno pravimo kao da je čitava Europa jedna totalna pustinja. Pa nije baš. Moramo diferencirati jer e, politika je imala uspjeha, ne samo neuspjeha i to treba i istaknuti. ja se slažem s vama da model ovih proizvodno vezanih plaćanja e, su stvarno već negdje došla do kraja i to mislim da svi osjećamo. Meni se sviđa ovo vaše novo vezivanje za nove ciljeve, ali ne mislim da su novi ciljevi samo pitanje bio raznolikosti ili kompatibilnosti, mora biti i drugih ciljeva i ciljeva za trgovinu i ciljeva za egzistenciju, pa možda biste tu mogli nešto reći i kako bi taj model konkretno kod vas mogao izgledati. Hvala lijepo. A gospodra Tolari sada. Hvala. U Francuskoj imamo svaka dva dana, svaki drugi dan e, samoubojstvo i ponekad se ne radi samo o prihodima. Prošli put e, je bilo pitanje e, agri mašine, odnosno pritiska E, sa strane administracije. Poljoprivrednici samo e, na svjetskoj razini pokazuju, predstavljaju 1% e, stakleničkih plinova, 10% u Europskoj uniji. Imamo nove bolesti koje ne dolaze od poljoprivrednika, već od drugih sektora. Zar stvarno mislite da sve ovi mehanizmi koje danas predlažemo, da će one stvarno poljoprivrednicima dati želju želju da nastave se baviti poljoprivrednicima i hoće li to dati priliku mladim poljoprivrednicima i volju, želju mladim poljoprivrednicima da nastave. Hvala lijepo. Ove prezentacije su bile jako, jako zanimljive. Ali mislim da trebamo paralelno sva ova pitanja analizirati jer e, nećemo biti u stanju ništa brzo riješiti. Naravno da moramo stvoriti novu reformu ZPP-a. Međutim, trenutno se poljoprivrednik mora natjecati i unutar svoje zemlje i na europskom tržištu i još globalno. Prema tome, ne možemo na jednom mjestu samo stvoriti specifične odredbe. Pritom ZPP treba nahraniti pola milijarde ljudi a potrošači žele imati dobru kvalitetu. Dok industrija koja e, farmerima isporučuje pesticide, gnojiva i jako razvijene tehnologije s jedne strane, mi s druge strane smanjujemo sve poticaje za poljoprivrednike. Naravno da će poljoprivrednik onda tražiti jedino što mu je profitabilno. Primjerice danas u Litvi je 50% potreba E, zapravo poljoprivrednih ide iz uvoza. A gospođa Konberg, dobar dan. Uvijek je fascinantno kako se događa na našim savjetima. Svi su kao sa svim složni. Dakle, mi moramo izravna plaćanja usmjeriti prema općem dobru, zaštita temeljnih voda, zdrava hrana, blagostanje životinja, zaštite javnog zdravlja i tako dalje. Međutim, na kraju se u odboru donose drugčije odluke i to začuđuje. Imamo koncepcije mjerenja općeg dobra za prema kojima zapravo ništa što poljoprivrednici rade neće utjecati na njih. I onda, mislim, po kojim mi to mjerljivim socijalnim kriterijima možemo ZPP reformirati? Koji ste vi kriterije uzeli za te promjene? To je moje pitanje. Hvala, puno tog smo čuli u vrlo kratkom vremenu. Uvijek je vrlo izazovno organizirati ovakva savjetovanja i veliki je zapravo izazov jer imamo različite političke klubove sa različitim e, pogledima na stvar kao i pod različitim pritiskom s obzirom na ono dakle dolaze i kog zastupaju. Prema tome ja vas lijepo molim da što možete više pitanja e, od, na što više pitanja odgovorite e, u vašem kad se dobijete riječ, ali imamo još ukupno oko šest minuta po predavaču, odnosno manje od 15 minuta ukupno. Možda da ja krenem jer ja ću biti brza, brza. Dakle, što se tiče uloge poljoprivrednika, što znači da se poljoprivrednik nije problem kod klimatskih promjena nego rješenje. Jer nama trebaju rješenja za klimatske promjene koje su vezane za tlo, a to je njegovo područje. Zatim puno se pričalo o egzistenciji poljoprivrednika. Bez novih investicija u poljoprivredu neće ništa biti sa tom zaštitom tla, i tim rješenjem. Napokon treba se očuvati to tlo, moraju se provesti recimo različite analize, ali iz zraka se mora snimiti. Ali u svakom slučaju poljoprivrednik želi da se investicije u tlo isplate. E, im postoje skupi pesticidi, skupa gnojiva koji su recimo ekološki iskušana, a kako će se to njemu isplatiti? Moramo se pobrnuti da on može s tim i živjeti. E, zašto se poljoprivreda mora horizontalno ugraditi u sve uskupi, sve uzeti u obzir? Zato što je to recimo i najmanja promjena u tlu predstavlja veliku promjenu u klimatskoj politici a svaki poljoprivrednik zna da je to za njega jako važno jer napokon to mora biti rentabilno da može živjeti. Pitanje energetskog sektora kod investicija je vrlo bitno da se onda mudro i racionalno postupa s resursima Znači i reciklaža, e, dakle nanovo korištenje već korištenog gnojiva. I na to se treba paziti da bi naši poljoprivrednici došli do jedne stope rentabilnosti s kojom mogu živjeti. Zatim pitanje trgovine, uloga u opskrbnom lancu. Poduzeća su tu i velike korporacije naravno drže glavne pozicije, najjače pozicije u tom cijelom lancu a potrošači imaju i visoke zahtjeve i traže jako puno od poljoprivrednika. Međutim, to se može samo u suradnji sa svim tim poduzećima, prodajnim lancem i ostalim postići. I velika poduzeća e, mogu, za trenutno imaju jako veliku moć. Oni zapravo kao glavni od, otkupljivači e, mogu direkt, diktirati mnoge uvjete ali tu treba naći zdravi balans. Trenutno stanje znači da se proizvode, proizvode hrana, a pritom stvaraju ekološko-klimatski pa problemi. Mi moramo učiniti sve što možemo da se to izmjeni. U, na svijetu postoje jako puno poljoprivrednih država i poljoprivrednih površina. Imamo 30 milijardi hektara poljoprivrednih površina, odnosno onih koji se mogu koristiti za poljoprivredu. Prema tome mora se uvijek uzeti u obzir uloga tih površina e, površin za ekosustave. A znamo da ekoprogrami predviđaju posebno vezivanje ugljika u tlu jer drugčije nemamo načina da to bolje riješimo za sad. Zatim drugi stup Sigurno da tu postoje različita rješenja. Moramo se nutrijentima, hranjivim tvarima u tlu pozabaviti i njih osigurati. Hvala. To je bilo brzo, a sada riječ ima profesor Grete. Ima još punih osam minuta da odgovara na pitanja koja su njemu upućena. Hvala. Ne znam da li ću to uspjeti u tome i ne znam da li sam uopće uspio zapisati sve što ste pitali. Moram reći da je ovo puno već izazovno kad imam posla sa studentima na sveučilištu, jer tamo pitanja barem pojedinačno dolaze, ali probat ću. Gospodine Jar, svi uvjeti unakrsne sukladnosti, više struke sukladnosti se poštuju i održavaju. Naravno da je pretjerano reći da se direktna plaćanja mogu tek tako dobiti, samo tako. Ali mi znamo da su vezana plaćanja relativno, nisu uvijek specifično vezana poduzeća koja imaju dobrog savjetnika koji postavlja pravi zahtjev za plaćanjima. O, onda moram priznati otvoreno da onda zapravo ne odgovara uvijek korist onom koliko je to investirano. Jer e, pojedini mali poljoprivrednik nikad nema takvu mašineriju niti administrativnu pomoć da može dobiti tako lako te zahtjeve ispuniti. Prema, ali ne možemo paušalno tu procjenjivati. I da, vi ste pitali da li postoje neki konkretan model. Da, za Njemačku imamo vrlo jasne predožbe šta bi bilo potrebno za zaštitu životinja, šta za zaštitu bioraznolikosti. To znači različite strukture u pejsažima provesti, zaštititi naše mokre ili močvarna područja i tako dalje. Uglavnom, tu bi jako brzo završili sa onih pola milijarda eura koliko računamo da su izravno plaćanje u Njemačkoj. Međutim, u svakoj državi to bilo drugčije, ali ja ne sumnjam da bi kod velikih izazova e, mogli na razne načine novce usmjeriti vrlo svrhovito i vezano. Gospođo Neuhel, ne znam da li sam ja uopće dobro razumio vaše prvo pitanje. Ona gornja granica kod klimatskih troškova od 40%. To je ponovno mala prevara sa etiketama jer onda tu imate basic income payment za održivost. Ako to jednostavno uračunavate u klimatske u novce za klimatske promjene, to onda neće uspjeti. Morate precizno gledati šta, u šta spada i zaista uračunati ono što stvarno se smije uračunati po znanstvenim kriterijima. Da su ti pokazatelji ostvarenja neprecizni, to je žalosno tužni smo zato, ali istodobno smo svjesni da su pravi pokazatelji rezultata, isto tako ih nije jednostavno pokupiti dobit a drugo onda da se točno može sve to vezati za postupanje jednog pojedinačnog poljoprivrednika, ni to nije jasno. Jer poljoprivrednik recimo sve čini što godinama dobro, ali onda svejedno iz nekih razloga koji su viša sila ne uspjeva u tome što je počeo. Onda je jako glupo ako mu se ne da plaćanje. Prema tome, naravno, mi moramo raditi prema pokazateljima, rezultatima, ali ne možemo ni rezultate ostvarenja kompletno zanemariti. Kod strateških planova mislim da je najvažnije da se ciljevi razumno formuliraju i da se onda logički postupa i dobro obrazlože zašto se želi postići ono što se želi postići. Da bi imali jedan logičan zapravo smisao i da bi onda i jedan pregled svega onog što se želi kronološki postići kako bi Europska komisija to mogla onda u logičnom slijedu provjeriti i kontrolirati. Onda ste imali pitanje za topljenje drugog stupa. Da, stvarno je to veliki, veliki problem što se stalno druga stupa, drugi stup brže topi i brže nagriza od prvog. Ako sad imamo te eko programe i ako ti eko schemes, eko programi su takve da ne morate sad nekakvo iznos platiti za nekakvu uspješnost i nekakvu, nekakvu konkretnu mjeru, onda se to mora zapravo izravnati prema e, ostvarenju. I onda zemlje članice mogu same određivati gdje će konkretno novce potrošiti za koju mjeru. Uloga tehnologije i inovacije, o tom ste često govorili. To je jako bitno ako gledamo na to kako države djeluju, onda možemo vidjeti da država nije najčešće onaj glavni koji tjera inovacije naprijed, nego je to upravo privatno gospodarstvo. I prema tome tu treba razviti pokazatelje cilja i u to involvirati poljoprivrednike. Drugim riječima pretvoriti ih na taj način u poljoprivrednike. Da onda gledaju zaštitu klimu, zaštite životinja, zaštitu hrane kao različite područja sektore vlastitog poduzetničkog djelovanja. Ne da im birokrati nešto diktiraju, nego da oni budu sami angažirani, involivirani i sudjeluju u tome kao su poduzetnici da bi se to razvilo. Mislim da je to jedini uspješan mogući način za budućnost. Gospođo Miller, mi nismo govorili o ovome kao glavnom načelu nizozemski model, ali smo rekli da je zanimljivo pogledati nizozemski model jer tamo poljoprivrednici su kroz različite kooperativne, dakle kroz različite svoje zadruge, poduzetnici koji gledaju na prirodu i sasvim drukčije gledaju na sve svoje obaveze zaštite prirode i ostalog. Mi moramo naravno različita poduzeća povezati, nek se razmjenjuju i onda da razmise kako će recimo stvoriti jednu posebnu mrežu u kojom, preko koje će oni oblikovati pesaže kako treba. Zatim, političko savjetovanje, jako je važno. Međutim, politika opet svoje odluke donosi i nije, ne ovisi o savjetovanju samo. Mislim da i vi u vašem domu visokom to tako radite. Zatim, Šta smo rekli u Njemačkoj do sada bilo 30-40%, a sada je više od 70% pre, pre prenasađenosti, da kažemo, zato što jednostavno i previše zahtjeva za jednu istu površinu jer nemamo jednostavno dovoljno površine. Pa onda moramo prebacivati to na druge stvari. Ali gledajte, mi nemamo jednostavno dovoljno proizvodnju da pokrijemo sve potrebe za hranom, pa onda imamo uvoze iz svjetskog gospodarstva. Kad govorimo o smanjenju emisija stakleničkih plinova iz poljoprivredne, iz prehrambene industrije, moramo prvo reći to nije pitanje krivnje, jer mi smo svi u tom sudjelujemo, jer mi jedemo, prema tome jednako smo toliko odgovorni. Prema tome to, a osim toga dobrim dijelom to ne ovisi samo našim poljoprivrednicima, nego je uvozima, dijelom to ovisi o kompletnom lancu stvaranja vrijednosti koji završava i sa našim stvaranjem otpada. Ali evo, globalno se govori 10% dolazi od poljoprivrede, a 25 do 30% od prehrambenog sustava dolazi do udjela u tim štetnim emisijama. Zatim pritisak na zakonsku regulaciju sve je veći i administracija je sve veća i naravno to previše pogađa poljoprivrednika. Ali sad ću neke stvari sažeti. Zbog toga upravo smatram da se mora politika poticaja promijeniti. Zato što se zahtjevi ka tako i tako u svim našim društvima e, iz, mislim, gdje god, u kojoj god svakoj državi će prije ili kasnije dospjeti na leđa poljoprivrednika i dok on to sve ispuni, nećemo porasti nikakav prihod, pitanje kako će živjeti. Dakle, ili će to doći preko onih e, koji rade u poljoprivrednom sektoru kroz recimo pravo e, na e, uređenje površina ili će doći na drugim načinima. Prema tome moramo tako ustrojiti našu politiku poticaja da naši poljoprivrednici na kraju od toga svega mogu i živjeti bez obzira na ovaj veliki teret regulacije. Zatim, pitanje uvoza. Mislim da načelno ne treba tu e, vidjeti u uvozu s najveću krivca za sve. A mi imamo generalno veliki problem u Europi zato što imamo previše udjela životinskih proizvoda u našoj prehrani. A to onda zadovoljamo tako da uvozimo recimo e, hranu za naše životinje domaće i našu stoku iz inozemstva, a negdje se to mora i proizvesti. Jedino što bi tu pomoglo je da se jede manje životinskih proizvoda, a jer u protivnom šta god mi smanjili, mi ćemo uglavnom e, onda uvoziti to, a to znači ako se ne proizvodi kod nas direktno, proizvodit će se negdje drugdje, ali će jednako tako naš planet opterećivati. Prema tome, to jedino manje, manje životinskih proizvoda jest. Zatim mala poduzeća, odnosno mala dobra, velika poduzeća. Govorilo se o tome da mala poljoprivredna dobra trebaju posebno e, izravna plaćanja, ali otvorno govoreći izravna plaćanja idu prema površini, dakle ona su mala za mala gospodarstva. I vi svi znate ono da 20% ukupnih poduzeća dobiva više od 80% e, sredstava za izravna plaćanja ali mislim da ako se ta plaćanja orijentiraju prema uspješnosti, otvaraju male niše i za male poljoprivrednike. Jer ako budemo nagrađivali uspješnost, onda time možemo i zaraditi prihod. To je tako ako se postiže uspjeh. Uspješnost može biti i u proizvodnji hrane, a to onda mora tržište nagraditi tu proizvodnju hrane ili se uspješnost može na drugi način e, ostvariti na drugim područjima, pa to onda država kroz poticajna sredstva i na drugi način kroz druga plaćanja nagrađuje. Dve zadnje točke dozvolite da još ovdje spomenem. Evo, možda imamo pejsaže koji jednostavno se više, jednostavno površine koje se uopće više ne obrađuju a to barem nam je ekolozi koji se tim bave kažu da nije dobro i da su recimo biokulture koje su ekstenzivne puno bolje za bioraznolikost nego površine koje se ne obrađuju ili homogene šumske površine. Prema tome tako je to da iz ekoloških razloga u nekim područjima Europe možemo imati posebne premjene ako se obrade neke površine. Ali pritom nećemo to paušalno davati po površini bez obzira koliki bio prinos, nego ciljano i vezano za uspješnost. I zatim pitanje iz nizozemske veze između kondicioniranosti kondicionalnosti, dakle i ekoprograma. Ja mislim da je svaka uvjetovnost uvijek ima mač jer e, s jedne strane mi svi znamo da ako vi u ovom visokom domu odlučite šta će čitava Europa morati raditi, ako se to prebaci u zaštitu okoliša, onda to uglavnom ode u krivo, barem je do sada to uvijek tako bilo. Jer uvijek onda kada vi to pokušate, protusnage su uvijek tako jake da se onda dolazi do toliko sukoba da do kraja dana ništa ne ostane. To vrijedi isto tako za unakrsno E, ekologizaciju, e, za unakrsnu sukladnost kao i za ekologizaciju. Međutim, e, mi znamo da istodobno sa kondicioniranost se to onda opravdavaju izravna plaćanja. Stoga bih se zauzeo prije toga da se kondicionalnost ne, ne stavlja tako visoko gore, nego da se nagradi jednostavno uspješnost kod ekologizacije, a najbolje da idemo na drugi stup jer tu bi najviše dugoročno gledano mogli postići. Nažalost, dalje više ne mogu. Hvala lijepo profesore Grete. A sada riječ ima gospođa Sanskrita još jedan puta. Izvolite. Profesor je odgovorio, mislim, na sva pitanja, čak ni ona koja su preostala njegovoj supredavateljici. Samo kratko, koliko to dugo treba trajati, to ste pitali gospođo McGuinness. Realistično gledano barem dva financijska razdoblja, to je uvijek protuargument onih koji cije, kažu da se izravno plaćanje ne mogu od danas do sutra ukinuti, to je točno. Međutim, vi znate jako dobro da se to ni neće ukinuti preko noći od danas do sutra. Mislim da bi dva financijska razdoblja Europske unije bila dobra. Ako u idućem financijskom periodu dobijete minus 50%, onda bi mogli u zadnjoj, onoj drugoj financijskom razdoblju razgraditi još ostalih 50% i to onda riješiti. Hvala puno. Za prvom panelu onda predlažem kolega... Äh, Hvala. Hvala na ovom prvom panelu, a sada prelazimo na panel drugi i prema tome vraćamo se u naš agri odbor i dolazimo do horizontalne uredbe. Još jedan puta hvala našim sudionicima i našim predavačima iz prvog panela. Thank you very much. <laughs> See you. Charles. <laughs> <laughs> Liebe Kolleginnen und Evo, kolegice i kolege, malo smo vremena već izgubili, stoga bih vam molio da odmah nastavimo sa drugim panelom o horizontalnoj uredbi. Ponovno imamo e, dvo, dvoje predavača, gospodina Martina Piše e, iz e, Poljoprivrednog udruženja Češke republike i gospodina Žoa Čeka Hvala lijepo. Dakle, dvojcu predavača iz e, Farm Europe. I obojca naših predavača imaju ponovno po deset minuta za svoje prezentacije. Nakon toga po proceduri znamo će izvjestitelji uzeti riječ, a nakon njih ostali kolege iz odbora. Gospodine Piša, imate riječ.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 Vi ste rekli da plaćanja nisu uvjetovana aktivnostima od strane e, poljoprivrednika. Međutim, mora postojati unakrsna e, sukladnost, e, ozelenjenje. To su stvari koje oni moraju ispuniti, a moraju i pokriti troškove. Vidjeli ste njemačku studiju koja pokazuje e, da njemački poljoprivrednici troše 330 eura po hektaru kako bi ispunili uvjete za e, ta plaćanja za izravna plaćanja koja onda samo e, pokrivaju troškove. Ako pogledate drugi stupac, tu imamo 69 eura po hektaru i to su e, troškovi e, ovih zemalja SAD, e, Mercosur, Novi Zeland i ti proizvodi dolaze i na globalno i na evropsko tržište. I pitanje se postavlja što onda treba učiniti europski poljoprivrednik. On se mora baviti zaštitom vode, zaštitom biljaka, Eh, čujte, neću sada ući u sve detalje, ali moram naglasiti da poljoprivrednici eh, naravno trebaju eh, sudjelovati u društvu i snose tako troškove. I to je izuzetno važno naglasiti. Ono što smo vidjeli u mnogim zemljama to je da poljoprivrednici vrlo često protestiraju zato što e, društvo od njih jako puno učekuje. Na drugu stranu kaže se da ne ispunjavaju e, okolišnu uvjetovnost. Međutim, ne smijemo zaboraviti da poljoprivrednici manje zarađuju od e, srednjeg dohodka u e, društvu. Evo, ovdje možemo pogledati kako su se razvijali troškovi i krivulja sa cijenama. Dakle, imamo 1989. godina e, za Češku. To ćemo uzeti kao polazišnu godinu i vidimo da su cijene porasle 1,9%. Ali onda imamo i inflaciju E, jer oni moraju kupiti gorivo, platiti radnu snagu i tako dalje. To je poraslo 5,7 e, puta. Poljoprivrednici moraju takve troškove uključiti u svoje gospodarske aktivnosti. Drugim riječima moraju biti učinkoviti e, na svojim poljoprivrednim gospodarstvima. Dakle, govorimo o budućnosti poljoprivredne politike. O čemu govorimo? Vrlo često govorimo o obvezama koje leže na poljoprivrednici što se tiče, poljoprivrednicima što se tiče okoliša. To je u redu, zašto ne? Ali nemojmo zaboraviti i ostale ciljeve zajedničke poljoprivredne politike. A to je zadržati e, razinu e, života e, poljoprivrednika, dakle standarde. E, ovo je situacija u e, Češkoj na razini Evropske unije možda još i gora. Dakle, tu točno vidite kako stoje poljoprivrednici u odnosu na cjelokupno gospodarstvo. I jednostavno vidite da poljoprivrednici jednostavno ne idu u korak sa ostalim sektorima industrije u Češkoj. I mi im kažemo istovremeno ne ispunjavajte ciljeve održivog razvoja u odnosu na klimatske promjene a e, istovremeno umjesto da ih ohrabrimo zapravo im režemo proračun. Ne možemo sve to činiti na uštrb e, poljoprivrednika jer će onda oni izgubiti e, želju da se uopće bave poljoprivredom i više nećete imati mlade, više mladi ljudi neće ići u poljoprivredu. Ako ih ne možemo niti platiti dovoljno, kako ćemo onda imati dovoljno novca da ulažemo u tehnologiju? Kako ćemo ispuniti sva ta vrlo visoka e, očekivanja? E, oni od nas koji su živjeli e, na selu znaju u kolikoj mjeri je okoliš važan. Ali ono što naglašavam, to je da kod nas očekujete da sve to ispunimo, E, i imate, namećete još više ekoloških e, mjera i uvjetovanosti, onda ne možete istovremeno smanjiti proračun. Mi jednostavno ne možemo prihvatiti niži proračun, manje sredstava. Sada se nalazimo u situaciji u kojoj Europska komisija izlazi s ovim novim e, modelom, profesor je o tome govorio, koji će se dakle, e, temeljiti na ostvarenju realizaciji različitih pokazatelja i ciljeva. Dakle, pokazatelji koji su vezani za ciljeve zajedničke poljoprivredne e, politike. I ja se s tim u potpunosti slažem, jer mi smo naviknuti na ispunjenje, ispunjavanje različitih ciljeva. Međutim, ono što se treba, e, ono što treba učiniti, jer e, evo čega se bojim. Istovremeno ćemo ispuniti sve obveze, a onda ćemo dobiti novi model s novim obvezama koje su vezane za ove individualne ciljeve, a to će imati ogroman utjecaj i učinak na poljoprivrednike. Jednostavno ćemo e, pasti na koljena pod tim teretom e, administrativnih radnji. I to je stvarno prijetnja za nas. Već sada e, moramo ispunjavati ciljeve. Istovremeno imamo sada nove mjere, nove ekološke mjere. U Češkoj smo razgovarali o 12 mogućih mjera. Svaka je vezana sa aktivnostima, administrativnim e, obvezama, provjerama, inspekcijama. Sve to povećava teret, upravni teret, birokraciju. Po predlažemo cupping, eh, gornje granice izravnih eh, plaćanja, E, pa sada ovu e, definiciju pravog poljoprivrednika. Zašto nam treba uopće takva poljoprivredna? Ja mislim da nam uopće ne treba zajednička e, evropska definicija. Dovoljno je imati nacionalnu definiciju koja će uzeti u obzir posebnosti državama članicama. Jer morate razumjeti kako Evropska komisija tumači poljoprivrednika. Dva brata jedan e, se bavi poljoprivrednikom, a poljoprivredom, a drugi ima e, e, restoran koji ima prihod. Oboje posjeduju zemljište. I onda Europska komisija mora provjeriti je li ovaj koji ima restoran zarađuje više od poljoprivrednika. Ako je tome to, onda on nije pravi poljoprivrednik i neće dobiti niti jedan jedini euro od europskih poticaja. Dakle, 20 godina e, smo molili poljoprivrednike da se diversificiraju, da ne ovise samo o poljoprivredi i što sada se događa? E, sada e, postoji mogućnost da neke poljoprivrednice više jednostavno neće biti poljoprivrednici, potpuno će ispasti iz ZPP-a. E, neće e, potpasti pod nikakve mjere, čak ni ruralni razvoj, jer više neće biti prave poljoprivrednici. To stvarno nije moguće. A što se tiče e, administracije za izravna plaćanja, ako treba praviti razliku između toga je li radi na terenu ili radi e, za općinu, zato što e, čisti snijeg, onda to naravno neće biti poljoprivreda. Ako radi za drugog poljoprivrednika tako što njemu pomaže, onda je opet neće biti pravi poljoprivrednik. Dakle, kako ćemo onda registrirati prave poljoprivrednike? Dva e, sata dnevno će biti pravi poljoprivrednik i taj naš e, primjer, a onda ostale, onda dva sata neće biti poljoprivrednik, pa će onda ponovno biti pravi poljoprivrednik. Mislim da države članice jednostavno trebaju e, sebi to e, definirati. I zadnje, to je problem sankcija u odnosu na uvjetovanost. Poljoprivrednici moraju naravno ispunjavati ciljeve i e, to je logično, mi ćemo to provjeravati. Međutim, ono što ne možemo činiti, to je da ako jedan poljoprivrednik i krši neko pravilo, ne ispunjava e, neku obvezu, da ga odmah sankcioniramo. Pa to uopće nije moguće. E, on e, jednostavno nije imao šansu niti da nauči koje su njegove obaveze. Moramo dati malo vremena, moramo imati jedno tranzicijsko razdoblje, a onda tek uvesti sankcije. Sankcije ne mogu biti automatske i ne mogu odmah nastupiti. I to je problematično u ovoj uredbi. Sankcije moraju biti proporcionalne problemu, šteti ili nepridržavanju. Ako imamo nekakvu malu administrativnu pogrešku koju je počinio poljoprivrednik, ne može to biti razlogom da onda sve izgubi. Evo, ovo je e, kratki sažetak mojeg izlaganja. Hvala. A sada drugi izvjestitelj i govornik, gospodin Pašeko. Hvala lijepo. Odlično ste izgovorili moje ime i hvala što ste me pozvali. Pozvao me i Envi i ANGRI, oba odbora. Veliko mi je zadovoljstvo što sam s vama danas. Pogledajmo brzo ovu PowerPoint prezentaciju. Prvu stvar koju trebamo učiniti to je provjeriti koja je točno politička ambicija predložene ZPP reforme. Hoćemo li imati e, jednostavniji, učinkovitiji ZPP ili ne? Horizontalna uredba, to je dio današnjeg panela, je e, kamer temeljac e, a iz poticaja o kojemu ovisi hoćemo li ne ispuniti ciljeve. Kakva je danas situacija? Situacija je takva da imamo pravila e, koja, o kojima odlučuju su zakonodavci, uključujući ovaj parlament, vijeće, i ta su pravila e, dakle jednako u svim državama članicama. Zatim imate kontrolu pridržavanja E, ovih, e, je li se država, država pridržava tih pravila i to kontroliraju i Europska komisija i države članice. I e, to je ta promjena. Ukoliko se usvoji prijedlog komisije, evo, o čemu se tu točno radi? O tome je već govoreno na e, prvom e, panelu imat ćemo e, regionalne nacionalne planove, strateške planove koji će možda biti različiti, a ponekad čak i suprotni i različiti jedni od drugih. A mi nemamo način da proverimo je li se ona predržavaju pravila i ambicija. E, mi nismo su zakonodavci. 27 nacionalnih strategija. E, što to znači? Evo, prosite, već sam izbacio e, Ujedinu kraljevinu. Možda pretjerujem, možda anticipiram. Trebao sam staviti 28 država članica. Ako imamo ove nacionalne strategije, to znači da onda imamo i e, pridržavanje e, sa strane država članica. Jedna država članica će imati definicija koja će biti različite od e, druge države članice. Dakle, plodored neće biti jednako definiran u jednoj i drugoj državi članici. A onda Europska komisija provjerava je li se e, poštuju e, pravila Europske e, komisije europskog zakonodavstva. I to je sve. Što se tiče ovog godišnjeg i višegodišnjeg mjerila uspješnosti, Europska komisija više neće trebati potvrđivati E, ispravnost plaćanja poljoprivrednicima. To će činiti države članice. Neće se komunicirati provjere i rezultati na EU razini. A govorimo o zajedničkom okviru. To će naravno imati e, utjecaj na e, godišnja ostvarenja i uspješnost, jer tu ćemo imati, dakle, e, uspješnost ili ne, odnosno ostvarenje i sankcije ukoliko one nisu, ako nisu ispunjeni ciljevi. Što se tiče višegodišnjeg performansa isto se primjenjuje, ali u odnosu na pokazatelje ne e, ostvarenja već rezultata. Drugim riječima, nećemo provjeravati e, postoji li e, pridržavanje i poštivanje regulative od strane poljoprivrednika – već ćemo imati e, ove nove razine, a to je e, mjerenje godišnje i višegodišnje uspješnosti i to će imati financijske posljedice. Što to znači? To znači da više nećemo imati dvostruke kontrole od strane država članica i Europske unije u odnosu na e, ono što čine poljoprivrednici. To je današnja situacija. Međutim, to je već i danas moguće po ovoj e, uredbi. Da bismo postigli ove ciljeve, trebali bismo promijeniti uredbu. Međutim, pojednostavljenje ovdje nije zajamčeno, jer države članice će potencijalno imati tri razine kontrole. Dakle, tu ne možemo govoriti o pojednostavljenju. Međutim, i imat ćemo možda pojednostavljenje za komisiju koje sad neće morati dva puta provjeravati što se e, događa e, kod poljoprivrednika. Postoji naravno rizik e, različitih distorcija zato što parametri za nacionalne strategije neće biti isti i naravno, Europski parlament i vijeće su zakonodavci. Oni su isključeni iz e, ovih strateških planova i e, obveze pridržavanja od strane svake države članice. Pogledajmo sada ovaj e, performans. Uspješnost jer e, na taj način je Europska komisija govorila o svom prijedlogu. Imamo li stvarno pokazatelje uspješnosti? Ako pogledate što imamo na stolu pred nama danas, imamo pokazatelje rezultata koje komisija može provjeriti i tu imamo e, posljedice financijske eventualno. Međutim, ovdje se radi više o statistici. Ne možemo stvarno govoriti o pokazateljima rezultata. A rekao bih da je to e, jednako e, za sve pokazatelje rezultata. Ovdje se ne pokazuje što je stvarno postignuto. Pokazatelj bi mogao biti ušteda što se tiče e, nitrata, stakleničkih plinova i tako dalje i tako dalje. Ali nije lako pokazati ove pokazatelje uspješnosti. Međutim, ovo nisu pokazatelji uspješnosti. Ovo su zapravo statističke mjere onog što je učinjeno. Moving to the eh, next slide. Sada sljedeća prozirnica. E, sad sam spomenula negativne stvari, ali ima tu i pozitivnog. Jedna od pozitivnih stvari je da komisija traži nacionalne strategije koje će e, se bolje uskladiti e, prvu i drugi stup intervencije. To je pozitivno. Drugo, više informacija u odnosu na učinak mjera. To je pozitivno. Ali kao što sam upravo rekao, ovi pokazatelji koji su predloženi doista nisu dovoljni da se pokaže prava procjena e, učinka. Zatim e, pridržavanje, ciljevi, o tome se odlučuje na razini e, država članica i tu jednostavno nećemo imati jednaki nadzor. Nemamo pravo pojednostavljenje jer imamo dvije razine izvješćivanja i e, računa. Dakle, nikakva, e, nikakvo jamstvo za e, porezne obveznike i su zakonodavce da ćemo imati e, više za manje novca. A sada nešto što nije na ovoj prezentaciji na PowerPointu. To je pitanje ove rezerve za pričuvu članak 14 horizontalne uredbe. Komisija predlaže da tu ništa ne promijenimo, ali znamo da je rezerva za kriznu situaciju, takva kakva sada postoji, e, jednostavno neučinkovita. I, a što je pred nama? Pred nama su klimatske promjene, ekstremna događanja zbog klimatskih promjena, Imamo više volatilnosti tržišta i više pritiska. Brexit je jedan od razloga za to, ali i e, odmazde što se tiče nepoštivanja trgovinskih pravila. Imali smo upravo e, takve sankcije od SAD-a iako e, kazna nije imala, je, kažnjeni su poljoprivrednici, iako oni nisu imali nikakve e, veze s problemom. Drugim riječima, nalazimo se u situaciju u kojoj treba e, stvarno vrlo brzo i hitno poboljšati otpornost sektora. I upravo ova pričuva za krizne situacije treba biti tako izgrađena. Nju treba povećati tri, četiri puta. Postepeno, naravno. I to e, treba doći ili iz e, preusmjerenih sredstava ili sredstava koja nisu iskorištena. Treba brzo reagirati jer reagirajući brzo e, ćemo uštedjeti puno. Trošimo na milijarde eura za svakodnevne krizne situacije. Ako stvarno brzo reagiramo, onda bi to koštalo puno manje. Evo, završavam s ovim. Imamo stvarno probleme što se tiče pojednostavljenja i više treba učiniti što se tiče ove pričuve za krizne situacije. Hvala vam. Hvala našim govornicima. Sada počinjemo s raspravom, odnosno pitanjima. Riječ dajem izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Gospođa Milerima prva riječ. Hvala svima na izlaganjima. Važno je osigurati transparentnost i pojednostavljenja. Vi ste e, tijekom izlaganja rekli da zapravo e, u komisijinom prijedlogu nije vidljivo kako to misle ostvariti. Kada je riječ o transparentnosti, važno je bolje strukturirati odnose među svima koji su uključeni, moraju se pojasniti njihove uloge i odgovornosti. Isto tako se e, treba osigurati dakle dobra linija odgovornosti. Mora se znati tko je za što odgovoran. Moje pitanje za vas je sljedeće. Možemo li sustav strukturirati na način na dakle bolji način, vi ste rekli da su tu, da su tu e, ključni pokazatelji i da komisija ima novi model uspješnosti. Dakle, trebamo imati godišnja financijska izvješća, a tu su i ostvarenja i rezultati e, o kojima se bi se trebalo izvještavati svake dvije godine podupirete li vi naš pristup? Imamo i kriznu priču u pol milijardi eura. Hvala. Gospođa Sunda. Très sur le règlement horizontal, la proposition de la Commission n'apporte aucune Mislim da je prijedlog komisije e, zapravo problematičan jer ne, ne pojednostavljaju stvari ni za poljoprivrednike ni za države članice. ZPP ima sada samo jednu razinu provjera koja se temelje na usklađenosti. Dakle, poljoprivrednici moraju dokazati da poštuju pravila. Tekst koji imamo sada dodaje dvije razine. Jedna je prihvatljivost, temelji se na usklađenosti, a druga na onome što se zapravo postigne, što se napravi. I tu sada dodajemo i e, više godišnje revizije uspješnosti što se temelji na rezultatima. Dakle, imamo četiri mogućnosti za smanjenje, E, plaćanja. A prije smo imali osam mogućnosti. Koja je dodana vrijednost komisijnog prijedloga e, u smislu pojednostavljenja? I kako, smo, kako zapravo možemo pojednostaviti implementaciju? Imate li kakvih prijedloga? Gospođe Pičerno. Hvala vam e, predsjedniče, hvala našim govornicima na njihovim e, sveobuhvatnim izlaganjima. Ja se slažem e, s kolegama koji su se već prije mene javili za riječ. I želim isto tako naglasiti jedan aspekt. Vi ste se toga dotaknuli, a riječ je o prevelikoj fleksibilnosti koja bi e, se, koja se pojavljuje u komisijnom prijedlogu i ta fleksibilnost se nudi državama članicama. Međutim, mene nešto brine. Ta pretjerana fleksibilnost koja se dakle sada daje državama članicama uključuje i rizik. Naime, moglo bi, mogla bi se potkopati jedinstvena zajednička priroda ZPP-a. To govorim u svjetlu zelene revolucije koju je najavila predsjednica von der Leyen. Dakle, to je novi zeleni plan za Europu. Ako je istina da je ZPP jedan od ključnih alata u borbi protiv klimatskih promjena, ne mislite li onda da već sada trebamo zapravo e, ZPP zadržati da to bude jedan entitet. Eto, to mene brine. Što mislite o tome? Drugi aspekt tiče se novog modela ostvarenja politika. Je li moguće da će to predstavljati preveliko opterećenje za nacionalne administracije, pogotovo kada je riječ o inspekcijama i izvješćivanju? Hvala. Molim da se držite dodijeljenog vremena. Sljedeća govornica, gospođa Mec. Hvala, ovdje sam, imam pitanje za vas. Riječ je o uspješnosti i učinkovitosti izvještavanja. Odnosno imam dva pitanja. Prvo je upućeno gospodinu Pašeku. Rekli ste da su rezultati samo statistika. Ne bi li bilo bolje onda mjeriti uspješnost ZPP-a e, samim učinkom? A drugo pitanje kada je riječ o pokazateljima, oni se definiraju strateškim planom, dakle tom uredbom, ali kada je riječ o evaluaciji uspješnosti u horizontalnoj uredbi, pitanje je koliko se to redovito radi, jedne godišnje dva, ili svake dvije godine. Odnosno, kako ćemo se pobrinuti da sve ide u planiranom smjeru. Naš poljoprivredni sustav je poput broda na moru. Ako se pojavi e, ledenjak, onda ga moramo prepoznati kako bismo mogli promijeniti smjer i izbjeći sudara. Sada smo suočeni s, s velikim brojem takvih ledenjaka pogotovo mala poljoprivredna gospodarstva. Neki lažno vjeruju da će ovo novi sustav biti opterećujući za, nove za poljoprivrednike, ali imamo i sustav Ajax, imamo EU podatke o Koperniku, su zajednički istraživački centar, razmjenu dobrih praksi. Dakle, zaključno, kada je riječ o izvješćivanju o uspješnosti, ako se to dobro izvede i pametno, onda e, ne mora značiti da će se povećati administrativno opterećenje za poljoprivrednike. Dakle, možda Dakle, treba stvoriti, treba stvoriti radna mjesta u ruralnim područjima. Hvala. Gospodin David. Hvala. Svi znamo da su neke civilizacije iščezle jer su ignorirale e, da njihov okoliš e, propada, propadanje svojeg okoliša, okruženja. Imam e, teško pitanje, dva teška pitanja za gospodina Pihu, počet ću nas lakšim. Što će se dogoditi, odnosno imamo dakle razliku između, s jedne strane imamo zahtjeve za poljoprivrednike i s druge strane uvjete u kojima žive. Kako ćemo pomiriti te, ta dva elementa? Što ako se poveća ta razlika za 10 do 15 godina? A drugo pitanje, što trebamo učiniti kako bismo na adekvatan način riješili problem koje mjere vi preferirate bez obzira na postojeće trendove. Civilizacija dakle može iščeznuti, može nestati. I to zato što se neadekvatno pristupa rješavanju problema sa okolinom, sa klimom. Sljedeći govornik. Dan ehm, kolegi Dorfman. Kolega Dorfman. Evo, ja se slažem s vama, gospodine Piha, da se stvari moraju pomnije proanalizirati. I sve onom što ste rekli o aktivnim poljoprivrednicima i kolega Kalinovski je malo prije o tome govorio. Ne mislite li baš da zemlje članicama e, nisu u pitanju slučajevi koje ste vi naveli? Jer e, mi znamo da vezana plaćanja danas su dovele do toga da mnogi koji su primili novce više nemaju nikakve veze s poljoprivredom, niti poljoprivrednici niti imaju nikakva dobra koja obrađuju, nego su to recimo vlasnici zemljišta i zapravo uzimaju novce i investiraju na sasvim druge načine. Prema tome, zar ne, mora, ne mislite da se moramo protiv tih stvari boriti? Hvala. Gospođa Šojdrova. Hvala, želim zahvaliti e, govornicima na njihovim izlaganjima. Gospodine Paheko, rekli ste da moramo definirati svoju političku ambiciju i u potpunosti se slažem s vama. Isto tako ste naveli niz rizika, a ono što je zabrinjavajuće jeste što ne možemo nikako smanjiti administrativno opterećenje i poljoprivrednici se toga boje. Nova komisija spominje da treba podržati e, obiteljska gospodarstva, a obiteljska gospodarstva jednostavno nemaju kapacitet ispuniti nove zahtjeve koji će možda nastati slijedom nove reforme. Pitanje je Možete li zamisliti kako možemo dakle, pojednostaviti situaciju? Drugo pitanje je upućeno gospodinu Pihi. On je također spominjao nove zahtjeve za poljoprivrednike. Sada govorimo o aktivnom ili pravom poljoprivredniku. Jesam li vas dobro shvatila? Dakle, rekli ste da možemo prihvatiti definiciju pravog poljoprivrednika, ali da to treba postojati na nacionalnoj razini u skladu sa nacionalnim uvjetima. Sljedeći govornik, gospodin Maro. Hvala. ZPP koji smo poznavali plaćao je kako bi se povećala proizvodnja. Onda smo imali drugi ZPP koji je plaćao ljudima da ne proizvode. A sada imamo novi ZPP u kojemu želimo proizvoditi, ali opet na posve drugi način. I to je u redu. Imamo nove izazove s kojima se moramo suočiti, koje moramo riješiti, ali ovaj ZPP također mora plaćati. Jer e, možemo imati dvije različite osi kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji. Slažem se da treba razlikovati. Treba napraviti razliku, ali ne možemo jednostavno zaboraviti na ljude koji obrađuju zemlju. Njih se treba jednako tretirati. Slažem se s onim što je rekao upravo o tome gospodin Dorfman. Ne možemo jednostavno neke ljude e, zapostaviti jer svi su oni važni kada je riječ o zaštiti naše zemlje. Ja, bilo da ste na desnom ili na lijevom na desnoj ili na lijevoj strani političkog spektra, svi se slažemo da poljoprivreda mora biti zelenija i mlađa. Pitanje je očito, pitanje koje se, koje se postavlja jest kako bismo ostvarili takvu poljoprivredu, naravno da treba za to platiti, jer riječ je o riječ je o zapravo suverenitetu u području hrane. To je strateško pitanje za Europu. Hvala. Hvala. Gospodin Kušmjuk. Hvala vam. Ja također želim zahvaliti na iznimno e, zanimljivim izlaganjima. Imam pitanje za gospodina Pihu. Vi ste tijekom izlaganja naveli jako zanimljive brojke, pokazali ste koliko košta kada treba ispuniti neke zahtjeve. Pretpostavljam da svoje brojke temeljite na njemačkim uvjetima, 300, odnosno 350 eura po hektaru i 70 eura to vrijedi za treće zemlje. To nam pokazuje koliko zapravo e, se koliko se europski poljoprivrednici treba uboriti. da je velika konkurencija. Novi ZPP ima velike ambicije kada je riječ o zaštiti okoliša i potrošača i suzbijanju klimatskih promjena. Mislite li da je moguće ispuniti sve te dodatne obveze, a bez dodatnih financijskih sredstava za ZPP? Dakle, ne želimo naravno ograničiti konkurentnost Europe. Hvala, gospodin De Castro. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Prvo, hvala govornicima Gospodin Pašeko. Gospodine Pašeko. Dakle, bit će 27 ili 28 strateških planova koje se moraju podnijeti. U svjetlu provjera koje provodi komisija, države članice postavljaju vlastite ciljeve, koriste vlastite instrumente da bi ih postigle. Što ako ne postignu ciljeve koje su se zadale? Kako će komisija reagirati? Što se onda događa u tom slučaju? Možete li nam pojasniti? Hvala. Kolega Jar, hvala. I meni je jako drago da ste stavili poljoprivrednika u središte pozornosti jer e, mislim da se mora od ovih simplifikacija i debirokratizacije moraju i poljoprivrednici malo nešto koristiti. Ali sad jedno pitanje, vi govorite o 27 različitih strateških planova, odnosno različitih, ako hoćete, poljoprivrednih nacionalnih politika. Imate tu nešto prijedlog kako da to razrišimo da je poljoprivrednicima bude lakše? a ne da recimo oni u usporedbi smatraju da su zakinuti i da uspoređuju i gledaju ako je lijevo ili desno šta je bolje i da smatraju da su oni zakinuti. Hvala lijepo kolega Buda, izvolite. Hvala lijepo na ovoj prezentaciji i na ovim predavanjima. Mi sad imamo te nacionalne strateške planove, ne možemo izmijeniti kompletnu filozofiju prijedloga, to bi značilo jedno nazadovanje. Međutim, moramo vidjeti šta treba im učiniti i šta se može učiniti. Budući da se poljoprivrednici boje prevelikog administrativnog tereta, kroz sve te nacionalne zahtjeve koji se sad postavljaju. U Rumunjskoj ne, ne postoje samo propisi iz Brisela, nego Rumunjska država ima još i 20 tisuća drugih svojih nacionalnih propisa kojih se moraju pridržavati. Kako možemo zemljama članicama pomoći da se izbjegne tolika velika birokratizacija? Kako to možemo postići? Hvala lijepo kolegica Toleri. Hvala lijepo prijedlog e, komisije o financijskoj e, nadzoru svih rashoda, to je zapravo namijenjeno zemljama članicama, ali ne ide u korist e, samih poljoprivrednika. Opterećenje koje proizlazi iz tih indikatora dovodi do toga da mi sumnjamo da je to uopće realno, očekiva da će se to provesti jer da li se može poštivanje, poštivanje propisa, da li poštuju propise poljoprivrednici, to je nešto što se gotovo ne može provjeriti. I mislim da to ne ide preko samo ovih e, pokazatelja cilja. I sad kako ćete recimo onda sve ono što ste nametnuli e, njima na leđa da bi se držali e, da kažemo uvjeta kojim se postavljaju, to je prekomplicirano za njih. Hvala lijepo. Sad još imam Hojfling, Flenigan, nova i Aflank. Dakle, četiri, četiri govornika, ali s time zatvaram naš popis e, pitanja i nema više. Izvolite kolega Hojsling. Gospodin Piha, vi ste rekli da ste citirali E, Njemačke i podatke o tome kako seljaci imaju 315 e, eura troškova po hektaru zbog previše ekoloških obaveza. Smatrate li da imamo previše tih ekoloških obaveza? Treba li ih smanjiti možda? Jer pitanje je sad ovdje se onda seljak e, honorira, nagradi i dobije 300 eura plaćanja a onda javnost gleda na to ovako, znači neko dobiva novce zato što ispunja svoje ekološke obaveze, a kaže građanin ako ja odvajam svoje otpad i bacam redovno na pravo mjesto, meni niko ništa ne plaća iako sam ispunio svoje ekološke obaveze. Dakle, vidite, to je pitanje kako to opravdati. A druga stvar, vi znate ono izvješće New York Timesa i u vašoj državi se o tome govorilo. zna se da novac ne ide uglavnom e, seljacima, ne nego se mora govoriti o korupciji. Prema tome moramo o onom aktivnom poljoprivredniku malo obsežnije govoriti. Pogotovo nakon onog izvješća New York Timesa se mora razgovarati ozbiljno o tome kamo idu evropski novci de facto. Kolega Flanagan najpozitivnije u Europskoj uniji za mene je to da u moje zemlji Irskoj poljoprivrednicima daje pristup ogromnom tržištu. Mi trošimo jako puno novca na poljoprivredu. I sad me zanima što naši predavači misle na onim mjerama, izuzetnim mjerama za goveda. Recimo 50 milijuna od e, Evropske unije i 50 milijuna eura koje dolazi. Irska dodaje na to da se smanji proizvodnja i da ne bi se nastalo uh, izoblečenja ili poremećaja na tržištu našem. A s druge strane uvoze drugih 99 tisuća tona govedine sa drugih tržišta. Pa prema tome šta onda misle naši pregovorači o tome, naši predavači o tome da se troše novci europskih poreznih obveznika za smanjivanje proizvodnje uh, goveda, a da bi se opet goveda uvozila. Kolegica Afram, ja više neću postavljati pitanje jer mene je zanimalo isto što je rekao kolega Buda. Kolegica Fretke Nova. Hvala lijepo. I mene, ja zapravo imam više prijedlog nego pitanje u vezi ovog aktivnog poljoprivrednika. Mi taj problem imamo i u Češkoj. Najveće poduzeća dobivaju najviše E, subvencija i najviše plaćanja koje su zapravo predviđena za razvoj ruralnog područja. A oni na kraju ti novci odu u sasvim druga područja. To je problem koji se mora riješiti. Međutim, s druge strane govorimo i o financijskom opterećenju za poljoprivrednike. I tu ste vi naveli onaj slučaj gospodine Piha o dvojci braće. Stoga moje pitanje ne bi li ta definicija i prijedlog ostalom trebala sadržavati i to da poljoprivredna poduzeća moraju biti određene veličine, ona koja su dolaze u obzir. I da prema tome, ovisno o toj veličini će i sredstva e, ići, jer recimo velika poduzeća mogu mnogo stvari sama platiti, dok to mali poljoprivrednici ne mogu. Hvala lijepo. Dakle, sada svaki naš predavač ima pet minuta da odgovori na ova pitanja, ukoliko može. Prvo, gospodin Pašeko. Hvala. Mislim da je jedna stvar se provlačila i bila zajednička mnogim, u mnogim ovim komentarima i pitanjima zastupnika a to je bilo kako možemo sve simplificirati. Vrlo jednostavno i brzo. Ja sam bivši zaposlenik komisije, službenik komisije. Došao sam 1986. a 2013. izašao iz komisije. I jako se dobro sjećam da je u glavnoj upravi e, za poljoprivredu u kojoj sam radio postala strategija za simplifikaciju, zatim jedinica, pa direktorat uprava, pa posebni savjetnik za pojednostavljivanje. Sve je to postojalo. A koji je bio rezultat? Evo, zato sad sam slobodan da vam kažem što bi bilo realistično. Mislim da u smislu ovog prijedloga ne trebamo e, imati ništa vezano za e, godišnju uspješnost jer ne postoji nekakav takav višegodišnja uspješnost. I čak i višegodišnja uspješnost svake dvije godine je vrlo sumnjiva. Jer ako vidite da je prava uspješnost da se smanji količina dušika i štetnih emisija ali to, nakon, to možete tek nakon 3-4 godine jednog tranzicijskog perioda izmjeriti. Prema tome, idemo smanjiti rađa razinu izvještavanja. To je jedna stvar. Druga stvar je, trebaju zemlje članice provjeravati izravno sukladnost i to koje kojoj mjeri su E, njihovi poljoprivrednici usklađeni sa propisima koje nisu. Onda ne mora tu biti dvostruka kontrola još i Evropske komisije. Ali, da dođemo do one točke gdje je poštovanje e, sukladnosti na razini poljoprivrednika u svakoj državoj članici zapravo crna kutija za Evropsku uniju, jer mislim, a to je kazano, to je zajednički novac naših poreznih obveznika i treba imati sredstva da se točno provjeri i potvrdi kamo su ti novci otišli, što je konkretno s njima napravljeno. Zatim pitanje fleksibilnosti, zar mi zapravo potkapamo e, našu prirodu ZPP-a jer dajemo previše fleksibilnosti zemljama članicama. Nama treba fleksibilnost, to su mnogi od vas ovdje i otvoreno rekle i ne možemo iste, na isti način primijeniti stvari svuda. Ali nam trebaju, unatoč tome što ne možemo svuda isto, zajednička propise i pravila. I moramo vidjeti na razini zemalja članice prvenstveno šta je zajednički propis, a onda se može odrediti koliko fleksibilnosti. Da vam dam jedan primjer. Ne možete, e, recimo, jednoj zemlji članici E, odrediti koga će prema prvom stupu više poticati. Neki će to raditi sektor goveda, a drugi sektor mlijeka i mliječnih proizvoda. Dakle, treba imati zajednički propis, to je važno, a ne dodatke nacionalnih strategija i propisa koje bi bile u sukobu međusobnom. Dakle, zna se koliko novaca imaju, iz kojeg stupa uzmu uzeti, ali šta će konkretno poticati, sami će odrediti. Zatim, činjenica je da imamo jednostavno previše administracije, to je teško previše obaveza izvještavanja. Ali sada ću prvo odgovoriti na pitanje gospodina Flanagana. Vi ste bili vrlo učinkoviti u tome da nam objasnite šta je jedna velika kontradikcija kako se čini. Međutim, kada bi svaku mjeru u vašoj zemlji, ako sam dobro razumio, onih 50 milijuna eura dva puta, jedan puta iz Brisela, iz EU, a drugi put iz nacionalnog proračuna. Ako je to bila zapravo samo način da se odgovori na sve strahove i očekivanje Brexita, to je ono kako sam ja razumio, da se zato tih 100 milijuna eura izdvojilo. A Mercosur je s druge strane sporazum o trgovini koji će donijeti koristi mnogim sektorima, osim poljoprivrede, recimo industrije, uslugama i tako dalje. Ali ako se poveže sa poljoprivredom, ako bi se, jer ako bi se samo radilo u korist poljoprivrede, onda bi drugi sektori dospjeli pod preveliki pritisak. I stoga imamo i tu kvotu uvoza govedina. Naravno, uvijek nam trebaju stope, jer mi smo jako velike izvođači poljoprivrednih proizvoda, broj jedan na svijetu i to moramo čuvati. Ali kako biste reagirali na ove negativne mjere i aspekte, dakle više goveđih uvoza govedine? Mislim da tu moramo imati e, jednu aktivnu rezervu za krizna situacija. A sada ću preći na portugalski da odgovorim gospodinu Amaru. kao odgovor na vaše pitanje Alvaro Amaro, mlađe, zeleniju, ekologiziranje poljoprivrede sigurno je moguće. Međutim, problem je komisije sad da nema jamstva da će to u budućnosti bolje funkcionirati. Jer e, kad imate 27 ili 28 različitih nacionalnih strategija, zašto bi to onda bilo od puta zelenije, ekologiziranije? E, portugalski prijedlog e, dovodi u pitanje da li će uopće sve biti ekološki zelenije ili čak manje zeleno. I kako onda možete tu imati zajednički cilj jedan na razini Evropske unije, ako postoje samo nacionalne strategije? Kako da se mladi ljudi počnu zanimati za poljoprivredu ako e, se ne riješi problem preniskog primanja, prihoda u poljoprivredi? potrebne su dodatne investicije da bi se mogle ekološke stvari ispuniti. E, Nažalost, vrijeme nam ističe, ja vas moram požuriti. Evo, idemo na drugog govornika. Da, bilo jako puno pitanja, ću pokušati brzo odgovoriti. Hvala vam mm, na tome što ste rekli da ako želimo ambicioznije ciljeve, moramo dati više sredstava u proračun. Da, naravno, s manje sredstava iz proračuna ne ide. Ja sam pokušao ukazati na to da već sada uspješnost poljoprivrednika opada zbog proračuna. Ako im budete dodali još dodatne obaveze na leđa i za brat zabili, onda će biti još teže sitanje za njih i uspješnost još manja. Ali nemojte sad gledati na to kao da je njima isključivo i samo jedino novac i dobi, profit u prvom planu, a baš ih briga za ekologiju. Ne, nije tako, nije stalo njima samo do novca. Poljoprivrednici su svjesni e, potrebe za održivošću i svega svim ostalim. Zatim pitanje Merkosura. Kolega je pitao da li se mi slažemo s time da se kod e, Merkosura još ubace i ekološki ciljevi ograničenja u taj ugovor i da li bi se to onda moglo odraziti na proizvodnju u tim državama. Ma ne, ako nešto mi ne proizvodimo, to će neko drugi napraviti. Jer e, potrošnja životinskih e, proizvoda, dakle proizvoda životinskog podjeta, će se povećati do 2050. za 30%, to znamo. I ako mi ne budemo svojom poljoprivrednom politikom koja poštuje uzima u obzir ekološke E, uvjete i ciljeve, onda ako mi to ne riješimo, onda će to neko drugi riješiti koji neće uopće paziti na okoliš. I onda možemo govoriti dalje o tome da se pale i uništavaju prašume u Brazilu i tako dalje. Mi stalno govorimo da moramo voditi trgovinu. To vrijedi i za poljoprivrednike. Mi svi znamo da je Evropska unija najveći izvoznik poljoprivrednih proizvoda i hrane, ali i najveći uvoznik. Prema tome, mi ne želimo smanjivati produktivnost ni učinkovitost. Nego bolje je imati jednu kravu koja daje 80 tisuća litara mlijeka nego dvije koje svaka ne daje ni 40. Jer, ili daje 40 jer jedna krava svakako e, će prouzročiti manje stakleničkih plinova i otrovnih tvari nego dvije. Zatim druga pitanja kako možemo izbjeći dodatne administrativne terete? Tako što im nećete nabijati dodatne obaveze poljoprivrednicima na leđa. Evo, poljsko kolege više nema tu, ali u prvom bloku je rekao, u prvoj diskusiji, panel diskusije je rekao da u Poljskoj Mnogi ljudi imaju zemlju, vlasnici su, ali se ne bave nikakvom poljoprivredom, unatoč tome dobivaju plaćanje iz poljoprivrede. Vi ste onda pitali za velika holding društva u Češkoj, ali to su dva potpuno različita pogleda na stvar jer morate se pitati kako onda ta poljoprivreda izgleda na svakom pojedinom hektaru. A ako se tu ispune svi zahtjevi i sva očekivanja i kao društvo u okviru novih ojačanih uvjetovanosti u okviru ekoloških programa, onda je to ono za čim smo išli. To je taj cilj. A da li je to mali ili veliki poljoprivrednik, mali ili veliki poduzetnik je potpuno svejedno, to nas ne bi trebalo ni zanimati. U Češkoj je situacija takva da ljudi jednostavno više ne žele ostati na zemlji i raditi na zemlji. Prodaju svoja dobra i to kupuju veliki i onda nastaju veliki holdinzi, velika poljoprivredna poduzeća jer niko od malih ljudi ne želi više ostati na zemlji. To im je pretežak posao s motikom, a ne isplati se dovoljno. A ta velika poduzeća ne možete onda kažnjavati, jer oni trebaju učiniti nešto za društvo. To nas zanima. To bi trebalo i vas zanimati u smislu učinkovitosti. Zatim, dodatna fleksibilnost za zemlje članice. To bi moglo potkopati ZPP, kažete. To je vrlo kompleksna situacija i pitanje. mora se u smislu zaštite tržišnog natjecanja u Europskoj uniji paziti na to da zemlje članice ne budu nepošteno tretirane i onda možemo u vezi s tim e, opće raspravljati da li su izravna plaćanja ikad fer i poštena ali stanovitu količinu toga moramo dozvoliti. Uvjeti recimo u Španjolskoj i Finskoj ili ne znam gdje u Europskoj uniji drugdje nisu isti. Razgovarali smo o tome kako kako bi izgledao onaj idealni model, idealni tip. Kako bi se to najbolje moglo dogovoriti. Međutim, uvjeti su različiti u Europi. Klimatski uvjeti, neko ima planine, hladnoću, neko rijeke, neko jezera, neko more, neko vrućine, pustinje, svašta ima i to se jako razlikuje i to se onda odražava na poljoprivrednike i ne možete sve harmonizirati. Morate to diferencirati. Žao mi ako nisam imao vremena odgovoriti na sve, ali ja sam u svakom trenutku e, spreman e, odgovoriti na sva pitanja i stojim vam na raspolaganju. Upravo tako. Sva preostala pitanja možemo i bilateralno razjasniti ili u pismenom obliku a moramo se baciti sad na treći panel. Hvala puno panelistima drugog našeg panela i hvala vam na razmatranju horizontalne uredbe, iako smo mi dobrim dijelom razgovarali o drugim stvarima, ne samo o horizontalnoj uredbi. A sada prelazimo na zajedničku organizaciju tržišta. To je treći panel, tu imamo Pedra Galarda i Eduarda Asaj. rusoa kao naše predavače. ima trusa ili da uzmem oba. Možda najbolje oba. Dakle, ovo sad je zajednička organizacija tržišta. Da. So, dann würde ich vorschlagen, wir... Onda predlažem da odmah krenemo sa trećim panelom. Ja bih molio naše govornike da svoje predavanje skrate na manje od deset minuta. Biću vam zahvalan jer svaka minuta koju ovdje uštedimo na kraju će nam pomoći da ne kasnimo previše. Dakle, odmah kole, gospodin Galavdo ima riječ. Dobar dan i hvala lijepo predsjedniče. Ja sam e, potpredsjednik jedne velike španjolske organizacije i e, pred, za, odgovoran sam za e, održivu poljoprivredu u Španjolskoj. Dakle, poljoprivrednici imaju osjećaj da ih proganjaju. Uskoro će nas potpuno nestati. Ne znam što će od nas ostati ako se nastavi ovako jer stvarno od nas se traže sve više i više. Ono o čemu ćemo ovdje govoriti to je zajedničkoj organizaciji tržišta. E, komisija nije e, predložila nikakve velike izmjene što se tiče intervencija na tržištu e, i imamo isto i ovu zajedničku organizaciju tržišta za poljoprivredne proizvode i mogućnost da pokušamo poboljšati e, e, konkurentnost naših proizvoda. E, imamo čitav niz mjera koje se odnose na poljoprivrede, privrednike i na sve države članice. Članci 2 do 19 su problematični. Komisija želi nastaviti onako kako je bilo do sada, ali poljoprivrednici su to koji moraju snositi e, sve probleme e, na tržištu. E, Brexit, američke odluke što se tiče tarifa i uvoza. Dakle, što se tiče mljekarstva ili govedarstva, tu smo e, e, imali e, programe u školama i tu smo zadovoljni. Trebamo nastaviti rad u školama što se tiče mladih. A što se tiče reakcija, fitosanitarnih, e, mi kažemo e, da mi nismo odgovorni za e, te velike krize kroz koje smo prošli. I mi smo imali problema zbog zatvaranja naših poljoprivrednih gospodarstava. Što se tiče cijena maslinovog ulja, imamo privatne zalihe, tu je e, pokušan, pokušali smo povisiti cijenu od 115 tisuća samo je jedan e, mali dio e, e, povećan 0,83. To stvarno nije dovoljno. Treba nam više fleksibilnosti, naročito što se tiče privatnih, privatnog skladištenja, recimo maslaca. Intervencije prebrzo čitate i provoditelji ne mogu pratiti Treba nam više e, e, jasnoće. Nadalje, e, i insistiramo kod institucija kako bismo poboljšali intervencije što se tiče vinogradarstva. Neke vrste su loše za kvalitetu vina u Europskoj uniji te škode kvaliteti vina. E, nadalje predlažemo da e, e, uvedemo neke e, nove e, vrste koje su bile zabranjene što se tiče vina bez alkohola. E, takve proizvode treba podržati, ali samo one koji su koji proizvode iz vina. Međutim, ne možemo ih označiti kao vino jer treba poštivati sektor što se tiče e, svinjskog mesa, trebamo imati, zadržati klasifikaciju e, te e, oznaku o porijekla. Što se tiče hran, hranjivih sastojaka, trebamo se uskladiti, ne smijemo e, koristiti iste e, e, izraze za različite proizvode. Ne možemo govoriti o mlijeku od soje, recimo. Med i tu moramo pokušati označiti postotak i sastav e, meda e, kao i zemlju porijekla. Što se tiče kvalitete, to treba biti dodana vrijednost i povećati moramo cijenu. Dakle, imamo različite načine da promoviramo tu politiku e, jednakosti. Trebamo se boriti kako bismo povećali konkurentnost sektora, e, upravljanje rizicima i e, lance vrijednosti. Buduća ZPP e, će stvarno želi se okrenuti više prema tržištu, međutim malo toga je učinjeno. Moramo uzeti u obzir i konkurenciju iz inozemstva. Ona mora biti lojalna E, moramo e, povećati e, kvalitetne lokalne proizvode koji imaju dobar tek i okus. Moramo sve učiniti kako bismo pomogli takvim poduzećima koja proizvode takve proizvode. Drago nam je što će biti što će doći do pojednostavljenja i nadamo se će to ići u prilog poljoprivrednika treba e, insistirati na specifičnosti svakog sektora kako bismo e, sačuvali te sektore. E, što se tiče elektroničke trgovine, to je prednost u odnosu na situaciju koja je postojala prije. Nadalje, trebamo promijeniti politiku što se tiče konkurentnosti moramo osnažiti ne samo poljoprivrednike, već i kvalitetu prehrane kako bismo garantirali i jamčili dakle, e, lanac, prehrambeni lanac u Europskoj uniji. Potrebne su mjere stabilizacije. Evo, ja sam ovdje došao kao poljoprivrednik. Imam previše dokumenata. Evo, sada ću vam samo reći e, što, kakva je situacija kod poljoprivrednica. Nama je stvarno puna glava, imali smo jako puno pokreta u Parizu, bilo ih je, bit će ih u Berlinu, bit će ih i u Španjolskoj. Ja sam ovdje kao poljoprivrednik i moram reći da nam je stvarno dosta. Mi moramo e, isto se moći prehraniti. I pitam se e, kakva je naša budućnost E, za koga trebamo glasati jer e, za što trebamo glasati jer ovo sve stvarno nije odgovorno. Stvarno mi je dosta e, toga da se stalno govori o fitosanitarnim proizvodima imamo različite, različita istraživanja, izvješća, znanstvena izvješća E, međutim, problem je što pravila nisu ista e, za nas i za druge zemlje. Nemamo reciprocitet, imamo puno proizvoda koji uvozimo, a mi ne izvozimo jednako toliko proizvoda. Nemamo pristup biotehnologiji, e, možda ćemo uskoro moći eh, imati eh, genetski modificirane proizvode koji će eh, nam omogućiti da se borimo protiv klimatskih promjena. Međutim, za sada to ne postoji. Znate, biotehnologija isto može biti održiva ako je dobro učinjena. Što sa ovim trgovačkim sporazumima? Moram reći da nama u Španjolskoj taj Mercosur sporazum ne odgovara. E, kažemo da je poljoprivreda odgovorna za e, klimatske promjene, da je stočarstvo zato e, odgovorno, to uopće nije tako. Mi se možemo boriti i mi se borimo protiv klimatskih promjena. A, umjesto da nam to priznate, mi smo stalno na udaru i e, onaj koji zagađuje mora platiti, a onaj e, koji e, napreduje, koji radi na napredovanju poljoprivrede mora zato biti nagrađen. Hvala. Ovo isto malo išlo izvan naše teme, ali dobro. Monsieur le Président, merci de nous donner... Gospodine predsjedatelju, hvala što ste me dali mogućnost da se izrazimo ovdje e, pred vašim parlamentom. Evo, ja se zovem Eduard Rusa, ja sam poljoprivrednik, e, proizvodim organske proizvode već 20 godina na e, jugozapadu Francuske. Dakle, ovdje sam u ime sektora organske proizvodnje regije Nouvelle Aquitaine u Francuskoj. Dakle, o čemu se radi? Radi se o grupaciji e, svih e, e, profesija koje proizvode organske prehrambene proizvode. Dakle, tu imamo i proizvođače i organizacije proizvođača, oni koji transformiraju hrane i hranu i koji je prodaju. Dakle, htio bih e, se nadovezati na ono što je rekla moja kolegica iz Finske u odnosu na uvjete regeneriranja regeneracije tla. Dakle, e, kakve su to poljoprivredne prakse koje će sačuvati vrijednost tla, koje će e, utjecati na to da se tlo ne ispere. Koje su to socijalne i gospodarske vrijednosti u e, organskoj poljoprivredi, da te vrijednosti ne samo ne nestaju, već se i dijele u cijelom sektoru. Drugim riječima da imamo bolju uravnoteženost i to od samog početka proizvodnje cilj e, naše e, ove naše branše e, koja okuplja različite profesije vezane za proizvodnju organske hrane. Dakle, cilj je da zajednički stvaramo jednu dodatnu i zajedničku vrijednost. O čemu govorimo? 1,3 milijardi eura prometa i 6500 e, poljoprivrednika. To nam omogućuje da stvorimo nešto novo. Evo, neću vam sada sve pročitati, niti zaći u sve detalje. Međutim, o čemu se radi? E, zašto smo se udružili? Zato da bismo ispoštovali posebnost svake profesije e, i njegovu ulogu u gospodarstvu. E, okupljamo se kako bismo stvorili novu vrijednost. Evo, dati ću vam primjer. On je vrlo jednostavan. E, radili smo dugo na tom primjeru, jer ovdje vidite zapravo sintezu jedne duge analize. E, različiti akteri u gospodarskom e, lancu su se okupili e, proizvođači, organizacije proizvođača, pekari, trgovački lanci, kako bismo definirali lanac vrijednosti koji ide od pšenice do kruha i e, ovdje imamo dakle e, uvjete tog gospodarstva i e, ovu, ovaj lanac vrijednosti. I što smo zaključili? Ako uzmete cijenu pšenice organske proizvodnje, 133 eura tona. To nije dovoljno, naravno. Kako smo vidjeli e, tko dobija koliko. Dakle, što se tiče jednog kruha, komada kruha, jedne bagete, ako e, bageta košta 2 euro centima plus više, e, proizvođač dobije puno više po toni pšenice. Drugim riječima, manevarski prostor postoji. Potrebno je ohrabriti i podržati e, takvu poljoprivredu. Radi se o poštivanju okoliša i boljoj kvaliteti prehrane, ali naročito to e, vam e, daje dodanu vrijednost i to od samog početka proizvodnje. Dakle, tražimo od zakonodavca da da takvu mogućnost, e, jer ovdje vidimo e, da e, poljoprivrednik dobije, dobija veću vrijednost u samom početku proizvodnje. Dakle, onaj koji proizvodi žito. Dakle, to je model na kojemu zakonodavac treba raditi. E, u našoj regiji vidimo da različiti dionici gospodarskog lanca imaju dovoljno e, veliki teritorij da bismo govorili o dovoljnim količinama, ali istovremeno se e, svi akteri poznaju. Dakle, zadržana je ova ljudska dimenzija proizvodnje. Ovo smo nazvali e, inicijativom od e, pšenice do kruha, od kukuruza do jaja. Drugim riječima, e, kada se svi udruže, onda je lako pronaći vrijednost. Ako analiziramo e, cijeli logistički lanac, onda nam je jasno da postoje mjesta gdje se može e, e, naći dodana vrijednost i gdje se može poboljšati produktivnost. Jedna stvar mi se ovdje čini važnom. Kako bismo podržili ovu inicijativu, nazvao bih je Community Food, hrana za zajednicu. To znači e, da ne moramo ovisiti samo o cijenama. E, potrebno je imati i ostvariti gospodarstvo na razini zajednice, na korist cijele zajednice. Prodaja takvih kvalitetnih proizvoda nije moguća bre, bez reciprociteta. Kako... Euh, pour venir participer à cette construction de la chaîne de valeur. Dakle, trgovački lanci malo prodaja e, mora e, također ovdje dati svoj obol e, tako da u svojoj financijskoj u svoju financijsku E, konstrukciju uključi i interes malog proizvođača, odnosno poljoprivrednika, samog početka proizvodnog lanca. E, mi smo prikupili veoma e, važne, ključne informacije u odnosu na količinu proizvodnje, cijene i manevarski prostor, međutim nemamo E, informacije na razini Europske unije i tu e, nam europske institucije mogu pomoći kako bismo osmislili i imali pouzdane baze podataka. Dakle, ovaj cijeli rad e, se zasniva na dvije metode koje se međusobno nadopunjuju, oprostite. One su one se sastoje od prikupljanja podataka gospodarskih, socijalnih e, koji su stalno ažuriraju i rad e, u radionicama gdje imamo različite profesije i koje e, predstavljaju dakle cijeli prehrambeni lanac i poljoprivredni lanac proizvodnje takvih organskih proizvoda. Evo, toliko od mene. Hvala. Hvala našim govornicima. Sada slijedi krug pitanja. Gospodin De Castro eh, neće uzeti riječ. Kolegica Sander, želite li postaviti pitanje? Hvala vam. Želim zahvaliti našim dvama govornicima na informacijama koje su podijelili s nama. I hvala što ste govorili s toliko strašću, jer mi dijelimo istu strast kao i vi za poljoprivredu i svjesni smo ključne uloge poljoprivrednika i poljoprivrede kada je riječ o prehrani i e, okolišu. Dakle, moramo to uvijek imati na umu. Vaš pristup je jako produktivan i mi smo sami govorili o upravljanju tržištima, o kvaliteti, o suradnji. E, sve je to važno. Važna je ta suradnja među e, poljoprivrednicima. Važno je upravljanje rizicima u vrijeme krize. Vi ste u svojem govoru rekli e, koliko je tu važna ta raznolikost. Slušajući vaše prijedloge, a vi ste reagirali na prijedlog komisije, dobivam osjećaj, imam osjećaj da se krećemo u pravom smjeru. I pitanje je jednostavno. Ako se nešto treba promijeniti u odnosu na ono što je e, odbor za poljoprivredu već odlučio, što biste vi promijenili? Hvala, gospodin Dekerle. Hvala, slažem se sa Sanders što se tiče poteškoća poljoprivrednog sektora, vi ste e, to e, vrlo e, jasno pokazali. Mi smo svi svjesni toga i imamo tu odgovornost da odgovorimo na poljoprivrednicima. Trebamo im E, pokazati da ih poštujemo, ali i poboljšati mogućnost prihoda. Dakle, moramo deblokirati sve, e, odstraniti sve one prepreke e, koje ometaju poljoprivrednike da stvore tu dodanu vrijednost i da se organiziraju prije ranije smo razgovarali sa drugim govornicima u odnosu na druga pitanja vezana za eh, ZPP što trebamo učiniti. Jednostavno ne smijemo zatvoriti eh, vrata novim idejama eh, za zajedničku organizaciju tržišta i za ZPP. Dakle, ostanemo otvoreni. Hvala i hvala na ovim e, izvješćima. Evo imam pitanje za gospodinja Galardova jer mislim da e, se slažemo sa e, ocjenom situacije. Međutim, ne mislim da su odgovori isti što se tiče mogućnosti izlasta, jer sada više nemamo nikakvu mogućnost regulacije tržišta. Zar ne bismo sada trebali vratiti upravo tu mogućnost reguliranja tržišta upravo preko ovog e, e, uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta da kako bismo pomogli poljoprivrednicama u odnosu na klimatske promjene, u odnosu na trgovačke e, ratove. Mi liječimo umjesto da spriječimo. Što se tiče poljoprivrede, gospodina Rusoa, Naravno, e, imamo nov oblik poljoprivrede, to je e, organska poljoprivreda. E, imamo poljoprivrednike, u Europi se to traži sve više, sve više tla je posvećeno upravo organskoj poljoprivrednici, ali zašto onda toga nemamo u ovoj uredbi? Naravno da se ne radi o istim troškovima proizvodnje, pa vas pitam kako ćete e, uključiti ove dobre e, poljoprivredne prakse u e, logiku organizacije tržišta? Hvala što ste mi dali riječ. Hvala na... Ah, eh, hvala lijepo na ovim strasnim predavanjima. Došla su u pravom trenutku. Od ključne važnosti je zapravo da se udružimo unutar ovog sektora u našem branši i zatim da se na pravedan način podijeli profit, dobit. I to je ono što bi voljeli poljoprivrednici javne novac za javne rezultate i javne radove. To znači naravno javnu proizvodnju, to znači blagostanje životinje, zaštita zdravlja, okoliša, klime i tako dalje. Postoje, ima dovoljno prostora za sve vrste poljoprivrede, i za ekološku poljoprivredu i za komercijalnu poljoprivredu. Nama trebaju različiti poticaj, različite tehnologije a treba nam je pravilan prihod. Poljoprivrednici su samo dio rješenja, a ne problem. Kolegica Gil. Hvala, predsjedniče. Pedro, drago mi je što si mogao doći e, popodne i održati izlaganje na tako jedan živopisan način. Doista si oslikao patnju poljoprivrednika u Andaluziji. Mislim da je šteta što nema kolega iz drugih klubova zastupnika i što onda neće dobiti uvid u ono što se događa u nekim dijelovima e, naše zemlje. Podržavam ono što si rekao. Jednostavno nije prirodno, nije logično da plaćamo pojedincima da skladište maslinovo ulje. Mislim da je to sasvim smiješno i da, da tu praksu treba odbaciti. Hvala vam. Sljedeća govornica, gospođa Aguilar. Hvala, gospodine predsjedniče, hvala govornicima. Zadnička organizacija tržišta važna je za stabilizaciju tržišta, ali imali smo prilike se krizama poput one s maslinovim uljem i stoga trebamo razmisliti o tome što je sa određenim e, praksama, primjerice skladištenje maslinovog ulja. Komisija i dalje želi razvijati udruženja proizvođača na međuprofesionalnoj razini. U Španjolskoj nema puno pojedinaca koji su članovi takvih organizacija. Dakle, što španjolski stručnjak misli o instrumentima, o takvim instrumentima, koji bi trebali biti još ambiciozniji u okviru novog ZPP-a. Gospodin Jurgen. Hvala. Mislim da trebamo imati postotak od 13% nacionalne omotnice kada je riječ o izravnim plaćanjima za sektore u teškom položaju, plus 2%. I moje pitanje odnosi se na duhanski sektor. Uvjeti proizvodnje duhana razlikuju se od države do države. Možda bismo trebali i taj duhanski sektor uključiti i treba misliti na one zemlje koje su u problemima koji imaju uvjete. Gospodin Buda, hvala vam. Imam pitanje za paneliste. Smatraju li da prerada sirovina na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima može doprinijeti tome da budu prisutni na tržištu i što bismo mogli poduzeti u tom smislu? Hvala. Gospodin Hojsling. Gospodine Goulart, vi ste rekli da je društvo nije fer prema seljacima, da nisu pošteni. Ali ono što su rekli su da se trebaju svi kompletno propisi i glede šećera i mnogih drugih stvari ukinuti. Ali sad to tvrdite, ali vi ste bili ti koji ste htjeli da se to uvede svojedobno. A sad dolazite i kažete da je to ošteti seljacima. Međutim, e, i mi smo naravno napravili nekoliko grešaka, ali vi iz Kopeko to morate i otvorno reći i mislim da ne smete zaboraviti da e, se tako ne može dalje. Kolegica Fina, da, mi znamo da mali poljoprivrednici, mali seljaci svake godine propadaju, a onda vezano za njih i čitav niz drugih malih obrta i profesija. Ali da li je sad ovo pravi način da to jednostavno sva njihova dobra, poljoprivredna dobra preuzmu te male površine i da sve one dobre i kvalitetne proizvode koje su naši poljoprivrednici do sad radili ukinu i rade samo ono što na veliko hrane svijet. Ja mislim da je to jako loše ode kvalitete. Mislim da trebaju naši seljaci nastaviti s onim što su radili. No, euh, e devrait disposer de E, ova uredba treba imati e, argumente koje će nam pomoći, pomoći poljoprivrednicima da se uhvate u koštac sa trgovačkim problemima i sa tržištem. Vidjeli smo odgovor komisije u odnosu na e, američki embargo, međutim e, sve će to stupiti na snagu tek e, nakon dva mjeseca. Je li moguće da uspostavimo mehanizme koji će automatski pomoći poljoprivrednicima koji se nalaze u E, težajski situacije. a sada nešto u odnosu na Lisabonski e, e, sporazum. Uvozimo fake med. Možemo li imati direktivu o medu tako da jednostavno stavimo na teglice meda porijeklo proizvoda tako da znamo što jedemo. Evo na kraju ronde pitanja mogu našim predavačima dati samo po dvije minute za odgovore, a ostalo ćemo poslije bilateralno. Gospodine Galardo. Hvala vam eh, predsjedniče i hvala svim zastupnicima na pitanjima. Slažemo se oko onoga što treba napraviti. Eh, bueno, pues saludamos también eh, este, este cambio i što treba mijenjati. Netko je postavio pitanje o deregulaciji. Treba li to prvo učiniti? Prvo treba vidjeti gdje se to treba napraviti. Imamo zdravstvene krize, imamo prehrambene krize i tu treba reagirati. Ali isto tako su potrebni trgovinski sporazumi i to sporazumi koji su recipročni po svojoj prirodi. Ne želimo se naći u situaciju da mi koristimo jednu vrstu alata, a oni iz Europske unije koriste druge alate. Dakle, ne možemo učiniti više sa manje. Treba nam veći proračun jer ćemo se suočavati kao poljoprivrednici s novim izazovima. Dakle, potrebna su nam e, dodatna financijska sredstva. Slažem se da treba imati e, primjerene cijene e, kada je riječ o primjerice sjemenju, a te cijene se nisu mijenjale u proteklih 25 godina. Ja sam na početku dobivao 40% iznad e, cijene kada sam radi, proizvodio suncokretovo ulje, ali to se promijenilo. Dakle, treba očuvati profitabilnost. Gospođo Aguilera, slažem se s vama, hvala vam na pruženoj podršci. Nadajmo se da će buduća reforma poboljšati stvari, jer ako smo imali 1 euro prije 25 godina za skladištenje maslinovog ulja, sada bilo smiješno imati da je cijena manja od 1 eura. Netko drugi je spomenuo duhan, duhansku industriju. Ja nisam siguran mogu li odgovoriti na to pitanje. Ali želim reći da trebamo prehraniti svijet, ali trebamo prehraniti i poljoprivrednike. Moj najbliži susjed udaljen je dva kilometra. Ja, ali u Africi, primjerice, imamo sve više stanovništva, populacija će rasti u Nigeriji će živjeti e, ogroman broj ljudi. I potrebno je dakle osigurati dobru poljoprivredu da bi se oni svi mogli prehraniti. Hvala e, Hvala. Gospodine, e, vi ste predložili da različite profesije koje se bave organskom proizvodnjom budu uključeni u ovu uredbu. Naravno da je to potrebno jer je to sektor koji se razvija, koji je u velikom rastu i on i taj će sektor ovisiti o tržištu. E, zapravo e, stupate na tržište sa tradicionalnim alatima E, vezanim za poljoprivredu i to treba promijeniti. Zakonodavac treba zaštititi rad u našim regijama i to svih profesija uključenih u takvu organsku proizvodnju to će nam omogućiti da budemo konkurentni, da svaki dionik, svaki akter ovog sektora može e, preživjeti. Ali zato nas trebate zaštititi kako se naš rad ne bi dovedio u pitanje. Dakle, molim vas gospodo zastupnici, učinite nešto u tom smjeru. Hvala lijepo i ovom panelu. Ali sad me zanima E, sad prevodiocima možemo produžiti barem pet minuta s obzirom da smo imali pauzu do 18.35. Ich hoffe, e, Nadam se da je to moguće. Dobro. Onda nastavljamo. Dolazimo do gospodina Krosa koji će održati kratku prezentaciju ime odbora regija. Euh, hvala gospodine predsjedniče i hvala što ste me pozvali da vam nešto kažemo o važnim preporukama odbora regije u odnosu na budući ZPP. Te preporuke su usvojene e, velikom većinom tijekom naše skupštine. E, jasno mi je da e, moram e, govoriti kratko i brzo. Neću vam sada pročitati sve prijedloge jer dobili ste jedan dokument u kojima ćete ih naći. Reći to samo najvažnije stvari. Kao prvo, odbor regija smatra da treba završiti e, konvergenciju e, direktnih plaćanja svih država članica, u svakoj državi članica do 26. a vanjsku e, konvergenciju među državama članicama do kraja 27. Nadalje, mi se slažemo sa gornjom granicom za direktna plaćanja, ali 50% od troška plaća. Što se tiče malih E, poljoprivrednika. E, smatramo da 30% sredstava treba ići u tom smjeru od država članica. E, mi smatramo da treba također postojati mogućnost da fondovi iz ruralnog razvoja idu u prvi stup. Jer ako to treba to ograničiti kako ne bi previše takvih fondova otišlo u tom smjeru. Što se tiče klime, Europski e, revizorski sud e, je u svom izvješću e, žalio što komisija u strategiji za klimi nema nikakvu viziju dugoročno za poljoprivredu. Komisija nije jasna u odnosu na to kako će provjeravati da strateški nacionalni planovi stvarno imaju dovoljnu razinu ambicije na što se tiče klime. I mi smatramo istu stvar pa tražimo da minimum 30% sredstava iz prvog stupa ide upravo u e, takvom smjeru, e, te tražimo obvezu rezultata za 2027. i to za strateške planove. Primjerice, 30% redukcije u odnosu na 2007, što se, 2017. za stakleničke plinove iz država članica zatim povećanje e, e, organske proizvodnje te e, više korisna poljoprivrednih površina, manje pesticida, smanjenje od 30% i što se tiče direktive o nitratima Dakle, tražimo 100% e, voda bez nitrata. Radi se o jednoj vrlo konkretnoj e, mjeri koja će e, smanjiti konkurenciju među državama članicama i distorciju tržišta, a do toga će doći ako budemo imali 27 različitih nacionalnih politika koja je protivna duhu ZPP-a Drugim riječima, e, ne možemo e, dopustiti da neke države članice manje čine na razini zaštite okoliša kako bi dobile e, na konkurentnosti. Podržavamo prijedlog komisije i parlamenta da se definiraju granice gustoće grla na gospodarstvima. E, tražimo da zbog toga e, upravo e, poticaji budu uvjetovani i to naročito oni iz drugog stupa i budu najviše 10% i da budu uvjetovani klimatskim akcijama. Što se tiče uspostave novog ZPP-a, u e, izvješću parlamentu e, jasno je kaženo da treba poštivati e, nadležnosti u svakoj državi članici. Međutim, što traži komisija? Traži da se ponovo racionalizira ZPP i da to da regije imaju manje snage. Dakle, traže nacionalizaciju, racionalizaciju, oprostite, dva stupa ZPP-a na razini na nacionalnog teritorija. E, mi smatramo da e, treba više privilegirati regije. A sada, e, e, smatramo da je poljoprivreda u e, Europi sada fragilizirana upravo zbog prioriteta koji se daje uvozu i izvozu. Mi trebamo dati prioritet europskoj poljoprivredi, a trgovinu staviti na pravo mjesto. Evropska unija treba postati prvi izvoznik poljoprivrednih proizvoda u svijetu. Još e, ćemo kratko dati riječ komisiji za kratak komentar. Mislim da je za tri minute e, naš predstavnik komisije u stanju komentirati sve što je danas popodne čuo. Hvala lijepa. Predsjedniče, hvala što ste mi dali riječ, oko nakratko. Imam tri komentara. Prvo, izravna plaćanja. Podsjećam da ugovori obvezuju EU da osigura pravedan život za poljoprivrednu zajednicu. Ako pogledamo brojke, vidjet ćemo da još nismo u fazi u kojoj treba ukinuti izravna plaćanja. 40% poljoprivrednih prihoda dolazi iz izravnih plaćanja u područjima u kojima se primjenjuju mjere ruralnog razvoja i uglavnom razina prihoda na poljoprivrednim gospodarstvima je u pola, je pola nego u drugim sektorima. Dakle, to pokazuje koliko je velik izazov. Brojke se razlikuju značajno e, među državama članicama, primjerice u Nizozemskoj, ovisnost o izravnim plaćanjima je manja nego u Finskoj ili u zemlju koju najbolje poznajem u Njemačkoj. Dakle, to je jedan od razloga zašto je komisija u prijedlogu e, odbacila imati e, namjenska sredstva za izravna plaćanja i e, eko programe. Već države članice same trebaju vidjeti je li e, potrebna stabilizacija kad je reč o izravnim plaćanjima. Oni mogu dodijeliti manje izravnih plaćanja za određeni cilj, više se posvetiti eko programima, a ako je potrebno više stabilizirati dohotke, prihode, onda će izravna plaćanja biti veća u odnosu na eko programe. Zatim, profesor Profesor Galardo je rekao da 80% novca odlazi 20%, na 20% poljoprivrednika, ta, to je točno, ali nudim vam alternativni pogled na to. Ako pogledate obiteljska gospodarstva, koja, to je do 250 hektara, 70, više od 75%, dakle više od tri četvrtine novca ide upravo e, na obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a samo e, a manje od jedne četvrtine odlazi na velike, recimo, industri, nazovimo ih industrijske farme. Drugo, se odnosi na sve što je povezano sa novim modelom ostvarivanja politike, prednost se daje uspješnosti, a ne usklađenosti. Možemo sada provesti puno vremena kako bismo povrgnuli ono što smo čuli od Joa Pačeka, ali želim pojasniti da nemamo jedan sloj povrh drugog sloja, već imamo jasnu ulogu prema kojoj odnos između poljoprivrednika i nacionalnog tijela se i dalje temelji na usklađenosti. Poljoprivrednik mora poštovati uvjete prihvatljivosti i strateških planova kako bi dobio novac ali to nije više interesantno za odnos između nas i država članica. Države više neće izvještavati o tome komisiju, već se izvještavati samo o, izvještavati će samo o uspješnosti i na temelju toga mi ćemo moći ispuniti svoju obvezu temeljem ugovora, odnosno imati godišnji proces davanja razrišnice jer mi smo odgovorni tijelu za davanje različnice, odnosno parlamentu. Dakle, postoje jasno razgraničenje i ako se to pogleda zajedno, postoji veliki potencijal za pojednostavljenje. Dakle, upravo, dakle, neće stvari biti kompliciranije, već će i za poljoprivrednike i za nacionalna tijela sve biti lakše, e, provedba će biti lakše, lakša. Joao Pačeko je rekao da ne koristimo pokazatelje ostvarenja, ne, mi ćemo naravno koristiti te pokazatelje. Ti pokazatelji se gledaju na kraju razdoblja i upravo zato je to obveza za komisiju, a ne za države članice. I još zadnja napomena, čuo sam puno poziva da se treba povećati sigurnosna mreža. Mi se ne zalažemo za to, želimo zadržati tržišnu orijentaciju postojećeg ZPP-a, ali želim vas pitati, kada biste dakle to učinili, od kuda biste e, nabavili novac? Imamo, finsko predsjedništvo je e, predložilo novi VFO, novac se mora nabaviti od nekuda, doći će dakle iz drugog dijela proračuna za poljoprivredu, pa će poljoprivrednici patiti i upravo zato smatramo da to nije najbolji način trošenja novca. Hvala. Vielen herzlichen Dank. Ähm, Hvala lijepo, hvala komisiji, hvala svima koji su sudjelovali i u pripremi i u provedbi ovog našeg savjeta svim našim gostima, panelistima, svim kolegama koji su postavljali pitanja. Mislim da će nam to pomagati pomoći idućih mjeseci kada budemo radili na dovršetku ZPP-a i pregovorima i sada ne želim tu duže sažimat, nego vas sve skupa pozivam na koktel u povodu kraja godine i gdje ćemo se malo neslužbano družiti. Evo.